Dear colleagues, good afternoon. Um, I would ask adopt... Poštovane kolegice i kolege, dobar dan svima. Predlažem da usvojimo dnevni red. E, zahvaljujem. Nemam nikakvih priopćenja po drugom točkom. E, imamo kratko izvješće o pregovorima koji su u tijeku međuinstitucijskim pregovorima. E, prvi trijalog je održan 21. ožujka o direktivi za borbu protiv pranja novca. E, imali smo raspravu o sljedećim temama. E, upisnik stvarnih vlasnika, obveznici, E, definicija e, valute, e, suradnja između financijsko-obavještajnih jedinica, odnosno Agencija za borbu protiv pranja novca. Razgovarali smo o različitim stajalištima institucija i definirali mandat za raspravu o financijsko-obavještajnim jedinicama, a dali smo i mandat e, za e, tehničke poslove što se tiče nekih e, segmenata koji nisu obuhvaćeni političkom raspravom. Sljedeći trijalog će biti 4. travnja u Strasburu. E, što se tiče e, nadzora na delegiranim aktima, današnja tema je direktiva o uslugama plaćanja broj 2. Kao što znate, Europsko nadzorno tijelo za banke je nakon javne rasprave objavilo e, nacrt regulatornih tehničkih standarda, odnosno normi. Predviđeno je vrijeme za raspravu na ovu temu, tako da prvo Dajem riječ e, Ebi. E, pozdravio bih e, Andreja Enriju, predsjednika, a nakon toga sudjelovat će u raspravi i predstavnici Europske središnje banke i glavne uprave. Andreja, izvolite. Hvala lijepa. Kao što ste spomenuli, mi smo prije nekoliko mjeseci u tjesnoj suradnji sa Europskom središnjom bankom e, izradili izvješće koje se odnosi na e, tehničke standarde o e, pozdanoj autentifikaciji klijenata i sigurnoj komunikaciji. Izradili smo dokument s povratnim informacijama. Imali smo nekih 220 E, odgovora, a e, to se odnosi e, na jako velik broj odgovora, zapravo među najvećim brojem koji smo dobili u sklopu javne rasprave i dobili smo gledišta različitih dionika koji su zainteresirani za tehničke norme. također smo izradili određene dokumente i prijedlog koji se odnosi na pitanja koja su vama zanimljiva, a to su tehnološka neutralnost, izuzeća od zahtjeva za strogom autentifikacijom, posebice što se tiče pragova, pristup platnim računima. Što se tiče tehnološke neutralnosti, u dokumentu imamo upućivanja na e, tehnološki pristup i međunarodne ISO standarde. Međutim, s obzirom na otvorena pitanja, EBA je zaključila da trebamo pronaći drugačiju ravnotežu između različitih e, ciljeva tehnološke neutralnosti i potpore inovacijama, te isto tako e, poticanju jedinstvenog tržišta i standardizacije. Stoga smo E, uveli određene elemente e, što se tiče e, posjetovanja i znanja na bazi autentifikacije klijenata, ali isto tako smo uklonili upućivanje na međunarodne ISO standarde kao što je ISO 27001, odnosno smanjili smo područje primjene na predložak za poruke za konkretne slučajeve. Postoje osim toga određene iznimke u odnosu na strogu autentifikaciju. Naglasak je na transakcijskoj analizi rizika, utjecaju na plaćanja, mreža javnog prometa i voznih parkova i pragove za izuzeća predložena u dokumentu za raspravu. Nekoliko riječi o mreži javnog prometa i voznim parkovima. Svjesni smo toga da su ovo valjana otvorena pitanja i e, potrebama za izuzećem e, za plaćanja na takozvanim e, terminalima na kojima ne rade službenici za određene karte za promet i parkiranje, a to smo učinili temeljem proporcionalnosti i uzeli u obzir da bi to bilo u interesu javnosti. Što se tiče transakcijske analize rizika, neki su E, ispitanici tvrdili da bi e, ograničenje izuzeća bilo nedovoljno i stoga e, primjerice što se tiče izuzeća u odnosu na pouzdane korisnike smatramo da je osnovno načelo pouzdana autentifikacija klijenata. E, smatramo da izuzeća ne bi trebala biti iznimka, ne bi trebala postati pravilo, nego izuzeća trebaju i nadalje biti iznimka. Osim toga, e, razmatrali smo i pitanje koje se odnosi na pružatelje usluga plaćanja u smislu da oni sami donesu odluku o zahtjevima za autentifikaciju E, to bi značilo da bi oni sami odlučivali podliježu li određenim zahtjevima, međutim e, smatrali smo da je na EBI da uvodi izuzeća s obzirom e, na analizu transakcijskog rizika i to što se tiče praga od 500 eura, a to je povezano sa stopom prevare i nacrtom standarda. E, to će služiti kao poticaj pružateljima usluga plaćanja da osiguraju snažniju zaštitu klijenata. Osim toga, uveli smo i odredbu o preispitivanju što se tiče e, regulatornog e, okvira. A što se tiče praga standarda, predložili smo izuzeće temeljem praga od 10 eura. E, cilj je bio dati doprinos cilju iz direktive koji se odnosi na jačanje sigurnosti i svjesni smo toga da je pitanje sigurnosti nešto što može dovesti u pitanje povjerenje u inovativne načine plaćanja. Pritom smo svjesni sigurnosnih zahtjeva koji idu na uštrb cilja e, povećanja e, pogodnosti za e, klijente. Međutim, razmatramo izuzeće za transakcije niske vrijednosti, za plaćanje na daljinu i povećanje sa 10 eura na 30, a temeljem određenih prijedloga da se prag poveća na 50 eura. S obzirom na pristup e, računima za plaćanje postoje otvorena pitanja u pogledu komunikacije između pružatelja usluga za servisiranje računa, to su uglavnom banke, pružatelja usluga informacija o računu i pružatelja usluga pokretanja plaćanja. Konzultirali smo Europsku komisiju i e, s obzirom na standarde direktivom se više ne dopušta sadašnja praksa pristupa treće strane. A ovo tumačenje temelji se na zahtjevima iz direktive e, primjerice e, koji se odnose na informacije o računu, uslugu pokretanja plaćanja u sklopu kojih se zahtjeva identifikacija, sigurna komunikacija i osim toga se zahtjeva da se ne koriste ili ne pohranjuju podaci osim za potrebe plaćanja. Osim toga, e, bavimo se i e, primjenom u određenom roku. E, ukupni učinak ovih pravnih odredbi doveo je do zaključka da E, sadašnji pristup računu više neće biti moguć nakon početka primjene regulatornog standarda, tehničkog standarda, odnosno RTS-a. E, jedini e, pravni put je onaj koji će omogućiti da banke razmjenjuju podatke s drugim pružateljima usluga a kako bi se osigurao pristup informacijama o računu. U sklopu RTS-a postoji mogućnost da banke razviju namjenski kratko sučelje ili omoguće korištenje prilagođene verzije postojećeg sučelja koji koriste za identifikaciju i komunikaciju s vlastitim klijentima. U oba slučaja pružatelji usluga imaju pristup podacima koji su im potrebni. Međutim, kako bismo riješili problem legitimne zabrinutosti s obzirom na neometan i kontinuiran pristup namjenskom sučelju, dodali smo zahtjevu tehničke standarde da banke imaju istu razinu dostupnosti i učinkovitosti kao i sučelja koja se nude njihovim vlastitim klijentima uz istu razinu izvanrednih mjera u slučaju neplanirane dostupnosti. Osim toga, otvaraju se sučelja unaprijed kako bi se omogućilo pružateljima usluga da testiraju sučelja. Osim toga, e, definirali smo da banke imaju obvezu pružiti trenutačnu potvrdu e, s obzirom na pitanje jesu li dostupna sredstva kako bi osigurali da postoji mogućnost provedbe plaćanja. E, to će osigurati da pružatelji usluga plaćanja i pristupa računu dobivaju iste informacije kao što je to sada slučaj. Međutim, to će raditi na siguran način koji može biti usuglašen među pružateljima usluga, a time će se ostvariti ključni cilj ove direktive i osigurati integrirano i konkurentno tržište za plaćanja u Europskoj uniji. Nastojali smo ostvariti maksimum e, temeljem e, pravnog okvira, odnosno mandata. U sklopu konzultacija uveli smo nekoliko izmjena kako bismo iznašli bolju ravnotežu između različitih, e, ponekad suprotstavljenih ciljeva u sklopu ove, ovog prijedloga direktive. Na raspolaganju sam za eventualna pitanja. Hvala lijepo. Thank you very Hvala lijepa. Na redu je Pierre Petit, eh, zamjenik eh, ravnatelja Europske središnje banke. Izvolite. Hvala. Ako nemate ništa protiv, moj bi prijedlog bio da prvo damo riječ Europskoj komisiji. Da, u redu je. Izvolite, Andre Merlan. Hvala lijepa. Prije mjesec dana vidjeli smo nacrt tehničkog standarda, kao što znate, i zahvalio bih EBI na odlično obavljenom poslu. E, smatramo općenito da je nacrt RTS-a vrlo kvalitetan. E, slažem se s prethodnim govornikom u tome da ova direktiva e, definira i objedinjuje različite ciljeve koje ponekad teško pomiriti. E, pogodnost, konkurentnost, inovacije, sigurnost e, i doista smatramo da je EBA odradila odličan posao i pomirila ove ponekad suprotstavljene ciljeve. E, ja danas neću govoriti o svim pitanjima koja su obuhvaćena RTS-om, nego ću naglasak staviti na dva osnovna pitanja sigurnost, a drugo komunikacijsko sučelje. E, što se tiče sigurnosti plaćanja i e, snažne autentifikacije klijenata, mi podržavamo ovaj pristup koji je usvojila EBA u smislu alternativnih mehanizama za autentifikaciju temeljem e, analize koja počiva na procjeni rizika. Činimo to imajući u vidu e, to da primjerena autentifikacija još uvijek e, nije dostupna na razini Europske unije, a istodobno smo svjesni toga da u sklopu RTS-a postoji odredba o preispitivanju, a to će omogućiti rano preispitivanje učinkovitosti alternativnih mehanizama za autentifikaciju, a to će biti 18 mjeseci nakon početka primjene RTS-a. E, dakle, nakon 18 mjeseci imat ćemo odgovarajuće statističke podatke koji će nam omogućiti da se bolje nosimo sa rizicima od prijevare kod provedbe plaćanja. Prijeći ću na drugu temu, komunikacijsko sučelje. Svjesni smo toga da je EBA željela ostvariti poštenu ravnotežu između različitih interesa banaka i interesa klijenata, odnosno poreznih obveznika. E, no, e, dijelimo zabrinutost o kojoj je govorio Europski parlament. Naime, putem RTS-a ili tumačenja RTS-a ne smije se dovesti u pitanje cilj ove direktive o, o uslugama plaćanja, o poticanju inovacija i tržišnog natjecanja. Nacrt LTS-a EBE nameće bankama određene obveze kako bi se osigurala kvaliteta usluga e, putem namjenskog sučelja koje banke mogu uspostaviti. Ove mjere, međutim, po našem mišljenju nisu dovoljno konkretne i ne mogu pružiti strukturne e, mehanizme e, za korekcije u odnosu na pružatelje e, usluga koje su treće strane. I mi smatramo da trebamo otići korak dalje i moramo imati rezervnu opciju koju banke moraju imati kako bi osigurale kontinuitet pružatelja usluga. Smatramo da će to biti održiv pristup e, što se tiče e, trećeg pružatelja usluga platnog prometa i e, zato se nadamo da ćemo na ovaj način uspjeti pronaći prihvatljivo rješenje za sve strane. To zahtjeva određenu mjeru dobre volje od svih dionika, ali smo uvjereni da ćemo uspjeti ostvariti ovaj cilj u vremenskom roku koji je predviđen na okvirom EBE. Hvala. Zahvaljujem. A sada gospodin Petit. Hvala vam lijepa. I ja bih na početku želio e, čestitati EBI na do sada obavljenom poslu i čestitam na tome na koji ste način riješili određena pitanja ovaj proces e, koji je pritom EBA primijenila je doista rigorozan i transparentan i po mom mišljenju omogućio je da se iznađu kvalitetna rješenja što se tiče skoro svih e, pitanja koja su došla do izražaja u sklopu javne rasprave. Postoji međutim još e, uvijek jedno pitanje koje je otvoreno i tu bih nešto želio reći. E, radi se o izravnom pristupu pružatelja usluga platnog prometa e, platnom računu. Tu postoje tri bitna elementa. Prvo, svjesni smo zabrinutosti koju je izrazio Europski parlament. I svjesni smo toga da se povodite željom da osigurate e, da pružatelji usluga i u budućnosti mogu dalje pružati usluge koje nude danas. Što se tiče pristupa podacima i informacijama, što se tiče računa klijenta, a odabir koji vrše počiva na podacima i informacijama i time se daje potvrda trgovcu o tome da je e, pokrenut ta transakcija plaćanja koja će se izvršiti. E, mi smatramo da će e, na taj način doći do veće razine tržišnog natjecanja što se tiče tržišnog plat, tržišta platnog prometa. Mi smatramo da se ova funkcija treba održati. I svi se slažemo da temeljem uvjeta iz ovog prijedloga direktive, a to uključuje obvezu da pružatelji usluga budu licencirani i da podliježu nadzoru i osim toga to uključuje i obvezu da se moraju identificirati pred bankom. E, drugi element koji bih želio istaknuti nakon što sam saslušao komentare Europske komisije odnosi se na sljedeće. E, pozdravljamo pristup Europske komisije koja želi uzeti u obzir pitanja koja je istaknuo Europski parlament. E, naravno, vjerojatno nam treba veća razina jasnoće i uvjeta pod kojima se e, omogućava izravan pristup, kao što ste rekli, kao rezervno fallback rješenje. Postoji i treći element koji nam je jako važan. Europska središnja banka će i nadalje podržavati napore koje ulažu i banke i pružatelji usluga u ovom kontekstu u sklopu e, Europskog odbora za platni promet e, građana e, kako bismo ispunili preduvjete koji su potrebni za razvoj tržišta platnog prometa za pokretanje platnih transakcija u Europi. Treba nam integrirano tržište kako bismo imali tržište na kojem se pružatelji usluga platnih prometa mogu međusobno natjecati i u kojima spajanja e, pružatelja usluga omogućuju da se potencijalno obuhvate svi e, računi u Europskoj uniji. E, ne možemo imati situaciju u kojoj postoji eventualno 4000 sučelja s bankama, jer to je potencijalno broj banaka koje postoje u Europskoj uniji. Ako ovo rješenje koje se trenutačno razmatra E, kako bi se uzeo u obzir izravan pristup. Ako se to rješenje zadrži i potvrdi, e, to će jasno e, pojasniti pravni okvir za poslovanje pružatelja usluga, ali neće uštedjeti posao koji trebaju odraditi i banke i pružatelji usluga kako bi iznašli e, zajednički način komunikacije u odnosu na sve druge relevantne praktične aspekte. E, Europska središnja banka je uvjerena da će e, odbor za platni promet građana iznaći adekvatna rješenja. I e, na posljedku e, nekoliko riječi o paneuropskom rješenju instantnih plaćanja. Oni koji to prate znaju da Europska banka podržava, Središnja banka podržava ovaj razvoj događaja. Kao što znate, e, trenutačno plaćanje, takozvano instant plaćanje, automatski će riješiti E, ovo otvoreno pitanje i to će vjerojatno biti slučaj u trenutku kada se počne primjenjivati regulatorni tehnički standard negdje tijekom 2018. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Uh, na vašim javljanjima za riječ. Htio bih zahvaliti i EBI na tome što je uzela u obzir niz zabrinutosti koje smo izrazili. Osobno moram priznati da sam u potpunosti zadovoljan s vašim prijedlogom, ali siguran sam da ćemo imati živahnu raspravu o tome. A za početak, Marko Ferberu predajem riječ. Hvala vam lijepa. Kao prvo, što se mene tiče, jedna zahvala da je nekoliko naših primjedbi koje je iznio tadašnji izvjestitelj Antonio Tajani, a čiji rad sam ja naslijedio, e, ovdje uzet u obzir. E, I zadnja primjedba me je dovela e, pomalo da se osmijehnem, dakle s našim vrstom zakonodavstva, možemo li uopće držati korak sa tom brzinom usluga različitih aplikacija i mobilne telefonije ali to je samo jedna usputna primjedba. Za nas kao zakonodavce, a ja sam imao i priliku voditi triloge, je kod e, ove teme uvijek e, se radilo o tome da stvorimo veće tržišno natjecanje, da otvorimo to tržište, ali da s druge strane imamo i jaku zaštitu klijenata i što ugodniji ugodniji način plaćanja. I stoga mislim da možemo reći, a tu imamo zakonodavstvo sa prve razine, da e, pružatelji usluga trebaju imati pristup e, platnim računima, ali da se to treba odvijati na siguran način. E, PSD2 jasno je da tu trebamo imati tehnološku neutralnost i neutralnost u pitanju poslovnih modela. To je vrlo važno posebice zato što imamo ovdje jedan ISO standard koji se uzima kao norma i tu nemamo tu tehnološku neutralnost. E, uvodne izjave 32 i 93 jasno značaju da mi želimo da je omogućen izravan kao i neizravan pristup računima, e, ali tu je jasno da se za to trebaju ispuniti svi drugi e, preduvjeti iz PSD2a. U to spada isto tako i da treći pružatelj usluga platnog prometa pri pristupu računa se mora jasno identificirati. Dakle, jasno treba se znati jesam li ja taj koji tu vrši taj pristup ili neki pružatelj usluga. Mislim da su to oni e, glavni elementi koje smo izrazili na e, razini 1. Želim još nešto reći o Europskoj komisiji pri provedbi E, delegiranih akata. Ovu raspravu koju trenutno vodimo jako se usredotočuju na obveze za pružitelje usluga, ali imamo jedan drugi poslovni model što se tiče usluga o informiranju računa, gdje naravno ti pružitelji usluge dalje se smiju baviti s time što se zove screen scraping ili e, imamo pak neke druge slučajeve i onda trebamo točno vidjeti kako ćemo s njima postupiti. Nije moguće da e, pružatelji usluga informacija o računu imaju potpuni, pristup računu, a da pružatelj usluga platnog prometa nema taj potpun pristup. Tu, to meni nije opravdano i stoga trebamo pripaziti da ovdje imamo uravnotežen pristup. Želim doista zamoliti komisiju da se osigura da što se tiče pružitelja usluga o računima, pružitelja usluga platnog prometa održavanja računa, da njihova prava budu ujednačena kako ne bismo imali nikakve pravne rupe, ali isto tako i kako bismo imali jednaka pravila za sve u europskom zakonodavstvu. Još jednu točku koju želim spomenuti, EBA je naspram prvih nacrta ovdje doista uzelo u obzir e, mnogo naših zabrinutosti. Imamo nove pragove, imamo dva nova, dvije nove iznimke od one obveze snažne notifikacije klijenata. Zatim imamo matrice, ali tu i dalje sa tim matricama imamo problem. Imamo tu prijedlog da E, iznimka se tiče plaćanja u iznosu e, manjeg od 500 eura. To je nešto što je opravdano zbog zaštite potrošača, ali s druge strane nama su ti pragovi preniski. Posebice onda kada znamo da e, centralni centralna računovodstvena tijela pa i u Europskoj komisiji, pa i u EBI, pa i u Europskoj središnjoj banci su primjerice zaduženi za uknjiženje primjerice platnih naloga i to su neki izdaci koji se ne mogu uklopiti u, eh, u taj raster i stoga bismo trebali imati tu neko rješenje za E, odnose e, između e, poduzeća i da se to tiče i onih troškova iznad 500 eura. Ja ne vjerujem da svaki dan povenik želi sve detalje iznositi što se tiče njegovih financija kada kreće na neki, neki, neko profesionalno putovanje. Dakle, mene bi jako veselo kada biste uzeli u obzir te točke. Thank you. Uh, Hvala lijepa. Ole Ludvigson. Tack för ordet, ordförande. Som jag ser det så behöver vi fortfarande säkerställa rätten för... Kao što sam rekao i u prošlosti, još uvijek eh, se moramo primiti da treći pružitelji usluga platnog prometa imaju pristup eh, korisničkih računa eh, putem korisničkih sučelja unutar banaka. Trenutni nacet ets ova dopušta bankama da odluče E, u kojoj mjeri takve pružate usluga e, mogu dobiti pristup ili ne. No takva odluka ne bi trebalo ovisiti o dobroj volji banke i nije sastavni dio mandata e, EBE da se isključe postepeno takvi modeli koji su u potpunosti sigurni. Uvodna izjava 93 jasno nalaže da E, to rješenje treba biti u skladu sa e, tehnološkim rješenjima koje imamo na raspolaganju. Isto tako se mogu brinuti da kada banka e, sastavlja sučelje, da se to sučenje bi trebalo temeljiti na jednom modelu usmjeravanja, jer to ne pruža mogućnost prilagodbe novim aplikacijama ili e, primjerice u pristupu računa putem e, mobilne telefonije. U članku 28.3 e, prijedloga ETS-a EBE imamo također još jedan problem. Primjerice tu se traži jedan tehnički standard a svugdje drugdje su isključili ovaj iste tehnički standarde upravo kako bi e, potaknuli inovaciju i e, tehničku neutralnost. E, ovaj standard, ISO standard, znači da banke trebaju ponuditi najbolje moguće sučelje svojim klijentima i sad vidimo da se taj standard ukida. A isto tako je uklonjena i potreba da se ta sučela pregode aplikacijama. Zatim e, članak 27.4 u nacrtu ETSa a govori da međunarodne e, organizacije za standarda trebaju izrađivati standarde. No, tu imamo tu suprotavljanju ideju. Ne promičemo tehnološku neutralnost, a to je nešto što jedno načelo koje obuhvaća e, cjelokupnu direktivu o svom platnog prometa. I mislim da nije u mandatu EBE e da e, drugim organizacijama daje polupravni status i da oni onda iznose vlastite tehničke standarde. Postoji rizik da na takve institucije vrši, vrše utjecaja banke ili druge financijske institucije. Primjerice, tehnologija SWIFT, bi se mogla nametnuti e, uslugama za inicijaciju plaćanja, što bi dovelo do povećanog troška i to bi isključilo mnoge e, igrače sa tog tržišta. Mislim da moramo naći razumne rješenja za sve ovo i to je ono što mi predlažemo. Hvala. E ne vidim predsjednika ECR-a. Sophie Intveld ima riječ. Samo vrlo kratko. Neću ući previše u detalje, ali bih htjela reagirati na ono što je rekao Markus Ferber o tome kako usvajamo zakonodavstvo. Mislim, to uopće nije primjereno svijetu u kojem živimo. I u ovom proteklom vremenu kada smo mi raspravljali, kada smo pregledavali točke i zareze, koliko su međuvremenu dobrih inicijativa nestalo, koliko ih je nestalo iz Europe to se tiče onih doista tehničkih detalja ovog dosija i još uvijek nisam potpunosti razuvjerena kada čujemo ove razne primjedbe, no nadam se da ćemo se ipak uspjeti usuglasiti oko nečega što će doista e, omogućiti inovaciju i tržno natjecanje i da trebamo razmisliti kako možemo promijeniti način ponašanja zato što e, inovaciju tjeramo iz Europe i onda se žalimo da ovisimo o američkim i kineskim divovima na tržištu. Mislim, za to postoji razlog. I stoga se nadam da ćemo se u budućnosti drugačije baviti ovakvim sličnim dosijejima. Hvala. Deregulacija nije najbolji način za dobro funkcioniranje tržišta, ali svakako se o tome odvija rasprava onako kako mi smo zakonstvo, kako se objavili objavljuje u službenim novinama, tako, tako se ono treba i e, provesti. Ne, Gue, Eva Žuli nije ovdje. Hoćete li vi govoriti u njeno ime? Sven Gigold, izvolite. Hvala. Ono što mene muči, i ja se sjećam, možda se i Sofie sjeća, kada smo raspravljali o SEPI, i kada smo imali taj postupak imali smo dugu raspravu o upravljanju. I još uvijek dobro sjećam da mi nikad nismo za, mene na zadovoljavajući način riješili taj problem. Ona radna skupina koja priprema pravila kojima mi ovdje raspravljamo, po meni čini se, bavi se sučeljima u okviru ERPB-a, e a to je tijelo koje je zamijenilo vijeće o SEPI i to je tijelo koje se nalazi unutar e SB-a. E, oni imaju svoju internetsku stranicu i ako pogledate njihov poslovnik, on glasuju sa četvrtinskom većinom, što znači da se zapravo ništa ne može napraviti što je usmjereno protiv banaka ili e, kada su e, svi potrebni, onda im je samo potrebno još jedan ili drugi glas. E, tajništvo je i dalje unutar unutar tog tijela i ne sadrži sve dionike. Snažno zastupništvo potrošača nije prisutno i imam i popis članova i vidim da EBA čak nije niti član tog odbora. Zašto niste tamo? Jeste li pozvani na taj sastanak ili ne? Po meni, cijela ta struktura upravljanja na području e, platnog prometa jednostavno nije e, ažurirana. I tu doista podržavam našeg izvjestitelja koji kaže da moramo promisliti o tome na koji način se donose te odluke, a ne da e, se samo bavimo pitanjima nadzora neovisno o tome jesmo li uvijek u pravu. Po meni je ovo vrlo neobičan način upravljanja. Isto tako me zanima može li nam komisija bolje e, objasniti zašto ta ključna radna skupina za provedbu e, direktive o uslugama platnog prometa ima tajništvo koje je pak od EPC-a. A na popisu članova imate dvije velike banke čije se institucije nalaze u navodnicima, ali one su tu i sudjeluju na sastanku radne skupine kao član EPC-a, a i su predsjedatelj dolazi iz EPC-a. Meni ovo doista predstavlja poteškoću ovakav način upravljanja. Dakle, ako imamo tu europske institucije, imamo određenu ulogu Europske središnje banke, imamo jasne odgovornosti, mi glasamo o proračunu, a ovdje imamo strukturu upravljanja jedne neovisne institucije koja već ima mnoštvo različitih funkcija, a nemamo jednaku razinu kontrole nad tim tijelom i zbog toga se sada borimo sa EBOM koja uopće ne sudjeluje na sastancima te radne skupine. Ovo je zapravo jedno temeljito pitanje. Tko donosi koju odluku, koliko je to transparentno i koliko je to odgovorno. Možete li nam možda nešto reći o tome i može li možda komisija barem s nama poraspraviti o tome je li ta struktura upravljena doista najdemokratskija i e, najtransparentnija moguća od svih naših struktura u tom kontekstu. Hvala. Gospodin Vali nije nazočan. E, hoće li neko govoriti u ime Barbara Kappel? Ne. Onda smo otvorili za riječ. Prvi govornik je e, gospođa Prevanš Beres. hvala. Hvala što vodimo ovu raspravu o procjeni e, regulatornih tehničkih standarda unutar ove točke nadzora. Mislim da je to važno. Stav EBE, neovisno o tome u kakvim uvjetima radi njena radna skupina, predstavlja nešto je bilo važno za ravnotežu. Sve ono što smo odlučili na razini 1 bilo je s idejom da je potrebno omogućiti ulazak na tržište. Trebamo se prilagoditi novim tehnologijama, a trebamo isto tako uvažiti i želju klijenata da e, se lakše bave s platnim prometom, što je razumljivo, ali imamo i neka sigurnosna razmišljanja i neke e, uvjete da zadržimo one strukture koji se kriju iza toga i to nas je navalo da provjerimo zapravo čemu pričamo. A vidimo dobro da, a to proizlazi iz nekih javnja za riječ, da se pokušava olakšati posao onima koji već imaju pristup toj novoj tehnologiji. Kada govorimo o tehnološkoj neutralnosti, onda zapravo nam se čini da je to tehnološka neutralnost samo za one koji već jesu na tom tržištu. A o čemu zapravo govorimo? Govorimo li o pristupu potrebnim informacijama za doista provođenje platnog prometa ili se time dopušta novim e, akterima na tržištu ili već postojećim akterima na tržištu da obuhvate sve one informacije koje su vezane uz e, bankovne račune svih onih koji e, vrše transakcije. Mislim da je to zapravo tema. Žao mi je što nismo ovdje mogli održati raspravu sa velikim e, akterima, primjerice tvrtka Soford, jedna od tih, ali i neka druga poduzeća poput e, GAFE, to je jedno poduzeće o kojem često govorimo. U ime tehnološke neutralnosti to bi bilo zanimljivo vidjeti kako oni upravljaju tim podacima a mi možda ne možemo vidjeti koje će sve biti posljedice toga i to možda i nije bilo ono što smo mi imali na umu kada smo donosili zakonodavstvo na prvoj razini. Tada e, smo imali drugačije ciljeve, a naravno da je to ono što je zapravo najvažnije. Tehnološka neutralnost koju spominju jedni i drugi ne treba dovesti do toga da zapravo pomiješamo one koji su već instalirani na tržištu, koji su u poziciji nadmoći i e, da i one druge koje stavljamo u slabiji položaj ili ne damo toliko e, mogućnost pristupa tržištu. E, one iznos od 10 eura. Znam da posrednici u platnom prometu nisu oni koji predvode borbu protiv terorizma, ali ipak su vrlo važni dionici, pa i kada se govori o toj dimenziji sigurnosti i što povisujemo te pragove za iznimke, to više dopuštamo da se pojavljuju rizici koji će nam se onda kasnije prebacivati. Dakle, to će se prebaciti zakonodavcima, ali i e, europskim institucijama. U ovom trenutku, uzevši u obzir e, te tehničke podatke koje imamo, želju klijenata da mogu iskoristiti sve moguće inovacije, ali isto tako i da budu u potpunosti sigurni pri uslugama platnog prometa, da zapravo trebamo biti zadovoljni sa prijedlogom EBE, da trebamo podržati taj prijedlog kako bismo razmotrili što može biti onaj konačni prijedlog e, po pitanju regulatornih tehničkih standarda. Hvala. Nitko drugi se ne javlja na riječ, pa ću ja nešto reći. Zapravo moram reći da ono što rekao Andrea, Enrija smatram doista vrlo uvjerljivim, to sam već spomenuo, i da zahvaljujem Ebi na tome što je poboljšala prvi dio SA, ali što se tiče onog drugog dijela, pristupu računima u svrhe platnog prometa, tu doista želim pitati komisiju što oni misle kada kažu da žele uvesti izmjene kako bi sačuvali e, trenutne poslovne prakse. Jer naravno općenito rečeno uvijek bismo trebali Eh, ukloniti neke disciplinne, eh, neka obilježja našeg zakonodavstva, ali to sve treba biti u skladu sa namjerom zakonodavstva, a to nije samo da zaštitimo trenutne poslovne modele, već isto tako i da eh, implementiramo neka načela. Svakako to treba biti uravnoteženo, to treba biti tehnički neutralno i trebamo imati jednaka pravila za sve, ali trebamo imati i određenost sigurnost. I stoga ne razumijem ono što smo čuli, hoće li to dovesti u pitanje ono što je Eba rekla o tome da se više neće dozvoljeti e, praksa screen scrapinga pod ovim zakonodavstvom, a ja mislim da je to nešto što je vrlo jasno upisano u zakonodavstvu i e, bilo, kakva, bilo kakvi pokušaj da zadržimo trenutno dobro funkcioniranje tržišta ne bi e, trebalo značiti su kršenje načela kojeg smo e, na jasan način ugradili u zakonodavstvo. Tu osobno rečeno govorim kao zastupnik i zamolio bih vas da nam pojasnite u kojoj mjeri vi tvrdite da želite to izmijeniti. Jer je moj stav da to ne treba izmijeniti. Hvala. Hvala vam. Kao što sam već rekao, vjerujemo da RTS koji je razvila EBA je visoke kvalitete u svim segmentima i imajući to na umu što se tiče sučelja i dalje smatramo da neki dodatne zaštite se može pružiti TPP-ima, pružiteljima usluga plavnog prometa kako bismo se pobrinuli da doista profitiraju od održivosti njihovih poslovnih modela i nastavka neprekinutog poslovnog djelovanja. Što se sučelja tiče rješenje koje smo mi imali na umu je sljedeće. Ili omogućiti pristup TPP-ima putem njihove sučelja za klijente odnosno prema klijentima uz moguće prilagodbe kako bi odgovarajuća identifikacija banaka mogla biti utvrđena i TPP-ova i isto tako kako bismo se pobrinuli da TPP imaju pristup samo informacijama koje su njima potrebne za pružanje usluga. To je dakle jedna mogućnost a druga je da banke razviju zasebno sučelje upravo za to, dakle koncept koji nije definiran u ovom RTS-u, ali za koji nadzorna tijela banke i TPP smatraju da je sučelje koje se ne temelji na sučelju online bankovnih platformi prema samim klijentima. Dakle, takvo zasebno sučelje bi se sastojalo od upakiranog API-a plus prilagodbe sučelja prema klijentima kako bi se omogućila međusobna identifikacija TPP-a i banaka i isto tako odgovarajuće e, filtriranje informacija. Trenutno, dakle, razmišljamo o tako nečemu, nakon što smo saslušali različita stajališta u parlamentu i isto tako stajališta u vijeću Naravno, to nije nešto što je uklesano u kamen, već tek prve zamisli kako bismo mogli premostiti taj jaz između stajališta s obje strana koje smo do sada čuli. Hvala vam, možda u ime Središnje banke najprije da čujemo komentar. Hvala vam, ja sam samo želio komentirati ono što smo čuli o pp DRPP, kao što znamo, je tijelo kojim predsjeda ECB, a to uključuje i predstavnika sviju relevantnih komponenti i sa strane potražnje i opskrbe u ovoj industriji. Dakle, uključuje i potrošačije, i poduzeća, i male srednje poduzetnike, banke, platne institucije i TPP-ove i druge. U tom smislu uvjereni smo da se radi o tijelu koje nudi poštenu zastupljenost svih uključenih dionika. TPP, kao što ste i sami rekli, se vodi svojim vlastitim pravilima, a jedna se bavi činjenicom da kada se formira određena radna skupina, i kao što ste s pravom rekli, jedna formirana da bi se bavila upravo pitanjem E, do platnih transakcija i takvih usluga, uobičajeno da su predsjeda time s jedne strane predstavnik strane opskrbe, a s druge strane predstavnik potražnje unutar sektora. U ovom slučaju, dakle, epc u i predstavniku s te strane. Pravila i mandate PRBA, mogu vas u to uvjeriti, predviđuje da niti jedno rješenje ne može biti pronađeno koje bi dolazilo sa strane samog tržišta. Dakle, tu predsjeda, ima predsjedatelja tijela, ali samo kako bi podržao rad samog tržišta u iznalaženju odgovarajućeg rješenja. Dakle, od radne skupine neće doći niti jedno rješenje koje ne bi odražavalo široki konsenzus Dakle, što se tog konkretnog pitanja tiče, ne može se dogoditi da dolazi neko rješenje koje ne bi imalo podršku svih relevantnih ključnih dionika ove rasprave, što naravno uključuje banke, ali i TPP-ove. Hvala. Prije na što riječ preuzme Andreja i Dirk. Što se DBA tiče, oni su kako dobrodošli. ECB je promatrač zapravo unutar ovog sistema i radnoj skupini i vrata su dve otvorena kada god oni žele sudjelovati u raspravi. Izvolite. Hvala da ću reći Dirku ovdje koji je uključeni u rad i moći će bolje tehničke detalje dati. Na što se tiče ovih općih komentara, rekao bih nešto vezano uz vremenski okvir za izradu standarda. Dakle, naš je mandat bio da izradimo ove standarde i kao što današnja rasprava pokazuje, radilo se o jednom od najsloženijih e, aktivnosti koje smo morali svega 12 mjeseci odraditi. I tu smo imali najveći broj e, reakcija koje smo dobili iz e, konzultacija, e, za sve skupa nam je trebalo svega 13 mjeseci, dakle samo mjesec dana smo kasnili, tako smo vrlo disciplinirani i učinkoviti što se našeg rada tiče i vremenskih okvira. Dakle, ne smatram zbog toga da bi se pretjerano, da bi se mogli reći da s našeg stanovišta se previše ovdje opterećuje cijeli proces. No, nisam bio niti svjestan rada ove skupine unutar ECB-a i rad mi imamo svoju vlastitu tehničku strukturu, jedno sigur, nešto čim, čime predsjedaju, su predsjedaju Dirk i Pierre, a na temelju zahtjeva, no ovdje se radi samo o javnim tijelima, a uz to imamo radnu skupinu platnim uslugama koje su sastavljene od nadzornih tijela iz tog sektora. I to su zapravo tijela koja proizvode ove standarde, ove norme a ako postoje druga tijela gdje dolazi do rada razmjene tehničkih pitanja sa industrijom, mislim da je zapravo bolje da EBA u tako nešto nije izravno uključena jer mi imamo svoje vlastite kanale za javne konzultacije, za rad, suradnju s dionicima i kao što znate iznimno smo transparenti što se tiče tih aktivnosti i aktivnosti sa privatnim stranama. Općenitije govoreći, Dirk možda može nešto reći o tehničkom pitanju vezno samo sučelje, Na načelno govoreći dali smo doista sve od sebe kako bismo pronašli nešto što smatramo da je uravnoteženo rješenje između unutar trenutnog pravnog okvira, no što se tiče sigurnosti, ključno je da se pronađe načine kako bi svi koji pristupaju klijentu računu klijenta se mogli identificirati i pružili dostatna jamstva u smislu sigurnosti. I isto tako da pristup bude ograničen na pristup samo informacijama koje su relevantne za ispunjavanje ili određivanje određene usluge koju klijent zatraži. Naš standard u skladu sa zakonodavstvom e, mi danas naslutiti da bi bilo teško stvari organizirati na neki drugačiji način. Na dirku možemo možda raditi nešto detaljnije i osvrnuti se na ovih 500 eura koji su spomenuti e, sasvim kratko jer imamo i sljedeću točku reda. Čekaju nas već gosti iz Hrvatske. Čuli smo o razvoju politika i pokretanju inovacija van Europe, no moramo biti svjesni činjenice da mora doći do jedne promjene paradigme u razvoju zakonodavstva i po prvi puta se u zakonodavstvo unose sigurnosni zahtjevi, do čega prije nikada nije došlo. Dakle, radi se o prilično složenom procesu s kojim ste započeli i mi smo to bili uključeni podosta smo tu mogli naučiti, iskoristili smo to, no nije za nas iznenađujuće da se nalazimo u situaciju kako jesmo, jer zahtjevi sigurnosti što se tiče platnih usluga koje je potrebno obličiti u zakonodavstvo je poprilično znatan korak. Što se vremenskog okvira tiče, također, veliki su već spomenuli, kao što je Andra rekao također, mi smo sve isporučili sa mjesec dana za kašnjenja, imali smo i dokument o raspravi, konzultacijsko rasprava i sve što je potrebno i pokušali smo e, razumjeti direktivu i dobiti reakciju tržišta, a osnovno kašnjenje koje bi moglo otjerati inovaciju, barem za one koje to brine, je nešto što se stvara kroz 18. mjesečno razdoblje nakon datuma primjena našeg RTS-a. Jer 18 mjeseci treba da on stupi na snagu, da zakonski bude prevedeno, to je odgoda, kašnjenje koje nije nešto za što smo mi odgovorni, već je zapravo PSD 2 navedena. Tako da možda tu dođe do određenih poboljšanja, ali trenutno imamo tehnički standard s kojim poštujemo vremenske okvire i koji može imati značajan učinak na tržište. Ali potvrdio bih ono što je već rečeno, što se pristupa računa, računima tiče tehnološka neutralnost, dakle taj termin iz PST2 definira se na mnoge različite načine. Mi smo se željeli pobrinuti da niti jedan postojeći dionik neće imati povoljni položaj i da svi počinju od nula imaju iste mogućnosti. I to upravo se i ostvaruje kroz naš RTS uz sedam drugih ciljeva, dakle uz tehnološku neustralnost, koji su sve međusobno poprilično konkurentni i mi smo, smatram, pronašli vrlo lijepu ravnotežu između svega toga. Sasvim kratko, još jedan komentar. Ja sam potpuno razočaran onime što smo danas vidjeli. Nisam dobio odgovore na svoja pitanja, niti na jedno od mojih pitanja. Pitanje upravljanja nije pitanje RTS-a, to je sada nešto oko čega se usredotočila naša pažnja. Mislio sam da to neće tako ići. A treća stvar, razočaran sam time što su ostala pitanja, čini se važnija od onih pitanja koje je otvorio pregovarački tim. Dakle, ako je to pristup, ja doista želim odustati od svojih izvjestiteljstva, jer nema smisla satima i satima na ovome raditi, a sve druge stvari se na kraju pokazuju da su važnije od onoga što je doista u obuhvatu RTS-a i ne dobijamo odgovor ni na koje od naših pitanja. Dakle, ako je to način rada u ovom odboru, eh, ja ću doista prekinuti sa svojim radom jer je to potpuno neprihvatljivo. Thank you, uh, Markus. Hvala, Markus. I jasno je da su svi dobili riječ i mogućnost izraziti se. Ako naravno postoje neka pitanja na koja još nismo dobili odgovore, zamolit ćemo, zamolit ćemo to pismenim putom. Ali to su one najvažnije stvari zbog kojih se danas smo se i sastali u krajnjoj liniji i žao mi ako to sad sve odustanemo od toga i bavimo se drugim stvarima koje su neki drugi stavili u središte pažnje. Eto, to je bilo pitanje gospodina Gigolta i na njega smo trebali dobiti odgovor, ali što je politički govoreći relevantnije, to je drugo pitanje. Eto, ova je rasprava pokazala svako da postoje različite stajališta u parlamentu i da je to još nešto što komisija mora uzeti u obzir. No, svakako ovo ne čemu, nešto o čemu možemo još raspravljati, ali da parlament mora točno definirati svoje stajalište. Hvala.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 Markus, please. We will have a follow up. nastavit ćemo raditi na ovome. Pređemo sada na petu točku dnevnog reda. Toplo pozdravljam Zdravka Marića, ministra financija iz Hrvatske, koji je prihvatio naš poziv da izloži svoja stajališta o gospodarskoj i financijskoj situaciji svoje zemlje i mogućnostima za gospodarsko upravljanje unutar Europske unije. Kao što svi znamo, Hrvatska je najnovija država članica koja je pristupila Europske uniji 2013. Kao i mnoge druge zemlje, ozbiljno je pogođena financijskom i ekonomskom krizom. I u tom kontekstu zatvoreni su odgovarajući postupci, a sada se situacija znatno poboljšala nominalni deficit dobrano ispod 3%, tako da se nadamo da će u sljedećem svibnju biti mogući izlazak iz procedure prekomjernog deficita i tu imamo druge relevantne postupke kojima će se pozabaviti naš ministar i kolege tijekom rasprava, uključujući provedbu posebnih preporuka za države članice, situacije bankovnog sustava, Dakle, imat ćemo važnu, zanimljivu raspravu i sa zadovoljstvom, gospodine ministre, dajem vam odmah riječ. Hvala vam, gospodine. Parlament, eh, ladies and gentlemen. Eh, gospodine predsjedatelju, poštovani zastupnici, prije svega zahvalio bih se doista iskreno na tome što ste mi pružili priliku da vam se obratim kao prvi ministar financija Hrvatske u Europskom parlamentu koji se može obratiti odboru Ekon. Kao što je gospodin predsjednik već istaknuo, nekoliko tema koje ću se dotaknuti naravno vezane su uz ekonomske trendove i perspektivu za Hrvatsku. Također bih, s obzirom da sam ponosan građan Hrvatske, da vam se obratim i s nekoliko rečenica na hrvatskom, čisto službeno. Predsjedavajući, e, uvaženi poštovani članovi Europskog parlamenta, dame i gospodo, veliko mi je čast i zadovoljstvo biti danas e, ispred vas i govoriti e, kao prvi ministar financija Republike Hrvatske ispred odbora za ekonomska i financijska pitanja Europskog parlamenta i adresirati ključne odrednice ekonomskih i financijskih trendova Republike Hrvatske i perspektive koja je pred nama. I'll switch back to English. Prebatit ću se natrag na engleski. Kao što je gospodin predsjednik već sam rekao, Hrvatska, poput mnogih drugih zemalja u Europskoj uniji, znatno je pogođena recesijom, gospodarskom i financijskom krizom koja je u Hrvatskoj trajala šest uzastopnih godina a posljedica toga bilo je kumulativno padanje realnog GDP-a od svega, BDP p-a od svega 12%, gotovo 12%. I u tom brojku zapravo sažito je koliko se osjetila ova kriza pojedinim segmentima, elementima naše gospodarstva kao i cjelokupnog društva. Iz jedne perspektive imali smo pad gospodarske aktivnosti zbog kojih je došlo do jednog opadanja našeg tržišta rada sa značajnim porastom nezaposlenosti i padom zaposlenosti. Istodobno došlo je do znatnog pogoršanja financijske pozicije Hrvatske, osobito što se tiče javnih financija. Uz izazove s kojima se Hrvatska suočava, prvenstveno što se demografskih pitanja tiče, smatram da svi u ovoj prostoriji će vjerujem opravdati naš zaključak kao vlade e, mi ističemo da su gospodarska i financijska pitanja naš prioritet. Mogu govoriti u ime protekle dvije vlade, iako je vlada prije ove trajala manje od godinu dana, da sam bio ministar financija i tada, tako da zapravo imam određeni kontinuitet, pa mogu u ime obje, obje vlada reći da su ova financijska i gospodarska pitanja doista bila na samom vrhu naše liste prioriteta. 2016. par riječi o toj godini za nas. Radilo se vrlo dobroj godini i sami ste istaknuli nekoliko činjenica. Ja ću također pokušati dati sažetak i reći nešto detaljnije zbog čega 2016. smatramo važnom dobrom godinom. Radilo se o kraju recesije, ne samo znakova oporavka, već i snažni gospodarski rast. Početak 2016. činilo se da će rast biti negdje oko 2%, međutim pokazalo se da je bio gotovo 3% prema posljednjim službenim podacima za 2016. Kraj godine je bio 2,9% rasta BDP-a. Prije svega rekao bih da je glavni pokretač tog rasta bio izvozi, dakle možemo ovu statistiku pripisati snazi gospodarstva izvornog sektora i našeg članstva u Europskoj uniji. Međutim, u isto vrijeme došlo je do znatnog rasta i uvoza, tako da je neto učinak neto izvoza na kraju krajeva bio neutralan. Međutim, domaća potražnja se svakako pojačala, potaknuta domaćom potrošnjom i isto tako u ulagačkim aktivnostima. Nakon značajnog dugotrajnog razdoblja došlo je ponovno ne samo do oporavka, već i do snažnog rasta ulagačkih aktivnosti. Istodobno što se proizvodne strane tiče za BDP mogu reći da sve aktivnosti pokazuju znatno i čak snažne rezultate u 2016. počeo od industrijske proizvodnje koja je za oko 5% rasla kroz maloprodajnu turistički sektor, znate da je turizam važna djelatnost u Hrvatskoj koja se otprilike 18 do 20% doprinosi ukupnom BDP-u godišnje govoreći i isto tako moram istaknuti još jednu dodatnu aktivnost koja je nakon eh, jedne stabilne padajućeg trenda proteklih godina konačno pokazala pozitivne stope rasta, a to je graditeljstvo. Dakle, mogu reći da su sve ove aktivnosti dale dobre rezultate. Istodobno, rekao bih nešto strani javnih financija, kao što ste već rekli, kao posljedica pogoršanja financijske pozicije Hrvatske, osobito što se javnih financija tiče, Hrvatska i Europska komisija otvorile su postupak prekomjernog deficita e, za Hrvatsku, što, rekao bih, što je imalo kao rezultat niz drugih elemenata koji su utjecali na naše ponašanje. Vlada je prepoznala da i financijska pozicija za javne financije je jedan od ključnih makroekonomskih izazova s kojim se moramo suočiti i pozabaviti trenutačno i kada malo pogledamo unazad u proteklih godinu dana i više, možemo reći da smo uspjeli, čak i u tom razmjerno kratkom vremenskom razdoblju, ne samo preokrenuti negativne trendove, već bih rekao i e, ostvariti značajna postignuća. Naši izvorni ciljevi deficita za opća pitanja je sa 2010. u potpunosti su usporedbeni s drugim zemljama, dakle 2,6% BDP-a, što je tada bilo u potpunosti u skladu sa posebnim preporukama za države članice i u skladu sa našom cjelokupnom vizijom i misijom kako bismo deficit održali unutar masterskih kriterija od 3%. Ne treba vas podsjećati na to da u proteklih 5-6 mm, godina u Hrvatskoj je došlo do deficita koji je bio obično veći od 5% BDP-a. Međutim, tijekom protekle godine uspjeli smo ostvariti kontrol nad rashodima, isto tako upotrebiti prihodovnu stranu kako bismo anulirali deficite, smanjili e, dugove i krajnji rezultat toga bila je činjenica da u prosincu smo prošli jedan tehnički, tehničku izmjenu proračuna zbog novog formiranja vlada i revidirali svoje ciljeve deficita sa 2,6 na 1,6% BDP-a. U sljedećih mjesec dana podnijet ćemo Eurostatu naše statistike EDP-a i moći ćete vidjeti službene konačne statistike. Mogu vam nešto unaprijed reći što se tiče 2016. A zaključak je da je ovih 1,6% BDP-a ne samo da je ispunjeno, već da smo čak i bili bolji od toga trenutno se čini da će biti oko 1% BDP-a uskupni deficit. Dakle, rast uz fiskalnu konsolidaciju, a treći stup nazivamo aktivaciju državne imovine, jer u državnom vlasništvu postoji značajan, e, ne samo velik broj državnih poduzeća, već i značajan portfelj različitih e, klasa imovine, državne imovine, počev od nekretnina, bivših vojnih postrojenja, turističkih postrojenja i tako dalje, što smo sve počeli stavljati u upotrebu i ta tri sloja zapravo su doprinijela činjenici da je Hrvatska po prvi puta u nedavnoj povijesti uspjela smanjiti udio javnog duga u BDP-u i to sa 86,7% krajem 2015. na unutar 84, 83,9% trenutno. Dakle, velika je vjerojatnost da će ta brojka čak i pasti. Dakle, prilagodba što se tiče javnog duga možemo reći da je bila od oko 3% boda BDP-a. Svi ti rezultati nešto su što je su agencije za kreditni rating prepoznale nakon 7 godina, za neke njih nakon 10 godina konačno je došlo do pozitivnih pomaka tako da hrvatski rating danas e, dva stupnja ispod ulagačke razine, međutim perspektiva je promijenjena sa negativne na stabilno, uključujući sve tri agencije nedavno i Moody's. Vlada očito ne namjerava stati na ovome, naša je namjera nastaviti s provedbom, osobito provedbom strukturnih reformi koje su sastavni dio preporuka za države članice i našeg dijaloga s Europskim parlamentom i komisijom ali isto bih rekao imamo i aktivnosti, mjere za koje snažno vjerujemo da su potrebne kako ne bismo nastavili samo s tim rezultatima, već i osigurali srednjoročnu i dugoročnu održivost naših gospodarskih rezultata, isto tako javnih financija. Trenutno naše srednjoročni ciljevi ili izazov pred nama je svakako vezano uz potencijalan rast našeg gospodarstva koji u ovom trenutku koji je niži od stvarnog, ali zbog toga i postoji potreba za nastavkom ili ubrzanjem čak e, provedbi raznih reformi. U travnju uz podnošenje EDP statistika podnijet ćemo nacionalni program reforme i konvergencije unutar kojeg ćete moći vidjeti sve reforme objedinjene na jednom mjestu uz razno razne elemente i segmente detaljno razrađene Međutim, već sada mogu reći da ćemo imati snažan naglasak na zdravstveni sektor, javnu upravu, mirovinski sistem, ali isto tako i onu stranu poslovanja u poduzetničkom okruženju, a i vezanih aktivnosti. Dakle, spremni smo i voljni ispuniti te ne samo obveze, već bih rekao i našu posvećenost strukturnim reformama, pa smatram da je ova vlada već tako nešto jasno dokazala jer na samom početku našeg mandata podnijeli smo parlamentu, a parlament je kasnije iz glasao i od 1. siječnja ove godine započeta je provedba jednog temeljitog projekta koji nazivamo poreznom reformom. Radi se o bloku od 15 zakonodavnih akata i popretnog zakonodavstva 30 ukupno akata veznih u cjelokupni porezni sistem. S jedne strane vezano uz pojednostavljivanje kako bi sustav postao konkurentni, učinkoviti, transparentniji, ali isto tako rekao bih za Hrvatsku vrlo važno stabilniji, a istodobno imamo i dalje elemente smanjivanja poreznih obveza gdje smo porezno opterećenje na domaćinstva smanjili i prije svega za naše poduzetnike za otprilike 0,7% bodova BDP-a uzimajući u obzir različite kvantitativne analize u područjima gdje dolazi do najboljih, najsnažnijih pozitivnih efekata i povratka rastu, dakle kada govorimo o porezu na dohodak i dobitak. Očito ono što je vrlo važno za nas, ne samo iz perspektive javnih financija i proračuna, već i važno za cijelo gospodarstvo i jedan od ključnih prioriteta je upravo to i velik dio našeg truda je upravo smjeren na bolju apsorpciju, bolje korištenje europskih fondova, čak i u proračunu za 2016. došlo do znatnih poboljšanja, no snažno vjerujemo da možemo i puno, puno bolje od toga biti. Uz podršku europskih fondova doista smatramo da će doći do nastavka niza, e, rekao bih, infrastrukturnih projekata, e, da li s državne ili javne strane, ali isto tako i do sve veće i veće penetracije u realni sektor. Za kraj mog izlaganja, uvodnog izlaganja, prije nego što pređemo na pitanja i komentare, zaključno bih rekao da je Hrvatska imala dobre rezultate u proteklih 18 mjeseci, da smo svakako pokazali i dokazali da možemo negativne trendove preokrenuti u kratkom vremenskom razdoblju, no sada je pred nama važno razdoblje nastavka tog rada i kao što sam rekao ubrzavanja pojedinih elemenata i područja strukturnih reformi u kojima moramo snažiti potencijalni rast, u kojima moramo javnu financijsku poziciju učiniti održivima i svakako uhvatiti korak i više poraditi na konvergenciji ka prosjeku Europske unije. Hvala. Hvala vam lijepa na opsežnim uvodnim informacijama. E, mislim da smo imali priliku čuti neke informacije s obzirom na strukturnu ravnotežu jer bismo imali pitanja na tom području, a zanimaju nas i pokazatelji koji se odnose na e, deficit e, i na pravila e, ukoliko uđete u preventivni stup. Postojaće određeni ciljevi koji su definirani matricom strukturnih napora koji eventualno mogu biti nesrazmjerni s obzirom na nisku razinu nominalnog duga. To je jedno otvoreno pitanje a vaš slučaj mi je posebno simptomatičan. E, Ivana Maletić, prvi govornik. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine ministre, e, dobrodošli na Ekon. Iznimno mi je drago što ste vi prvi e, hrvatski ministar financija koji je došao govoriti pred odborom Ekon. Iskoristit ću priliku postaviti pitanje na hrvatskom uvodno si jako dobro objasnio situaciju i čestitam na svim aktivnostima koje su poduzete vezano uz smanjenje duga i deficita to je istaknuo i predsjednik našeg odbora e, zaista se vidi da se javnim financijama jako dobro i kvalitetno upravlja i da se ciljevi ispunjavaju ono što je činjenica je da je hrvatska još u jednoj proceduri a to je proceduri prekomjernih e, makroekonomskih neravnoteža pa me zanima kojim aktivnostima se e, najviše e, namjerava utjecati na što skoriji izlazak iz ove procedure prekomjernih neravnoteža pa da uđemo u onaj malo e, bolji stupanj i polako naravno izađemo iz toga. Odgovorit ću na hrvatskom kao što sam rekao dakle sigurno da je veliki naglasak stavljen na izlazak iz u prvom koraku procedure prekomjernog deficita i mislim da smo ispunili e, sve pred nas postavljene ne samo zahtjeve nego bili i puno bolji od toga. E, jedan, jednu stvar koju bih ovdje spomenuo a koju možda uvodno nisam rekao da je vlada donijela i dokument koji se zove strategija upravljanja javnim dugom koji predviđa da će se trend e, smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u nastaviti e, godišnje između 2,5 i 3 postotna boda BDP-a, što znači da bi se e, Hrvatska do kraja ove desetljeća spustila na razine od blizu 70% BDP-a. U isto vrijeme naravno da i iz perspektive e, proračuna, ali poglavito iz perspektive ukupne ekonomije i makroekonomije sigurno da su jako važne neravnoteže koje su identificirane e, od strane europskih institucija, ali tako isto od strane e, hrvatskih vlasti odnosno Vlade. Dakle, s jedne strane to su područja koja su u isto vrijeme i veliki konzumenti proračunskog novca E, sustavi koji sigurno imaju određene svoje kvalitete ali koji iziskuju e, određene iskorake kako bi bili još efikasniji bilo da govorimo o javnoj administraciji koja sigurno e, treba biti vođena principom da nije svrha samoj sebi nego da je usluga i služba građanima i poduzetnicima tu su dva sustava koji e, su e, naravno e, obzirom i na sve trendove kako demografske tako i općenito uvijek pod velikim izazovom a to su mirovinski i zdravstveni sustav koje je nužno naravno unaprijediti kako bi sustavi fiskalno gledano bili održivi ali isto tako jako su važni e, sustavi i područja koja, koji bi osigurali dugoročniju održivost ne samo javnih financija nego ukupnog gospodarstva a to su poglavito obrazovanje i pravosuđe. dakle bolja poveznica našeg obrazovnog sustava sa tržištem rada je nešto što hrvatskoj e, stvara sigurno jedan od, od, od, glavnih potencijala e, rasta u, dolaz, nadolazećem vremenu zajedno i sa pravosudnim sustavom koji po mnogo čemu treba služiti i slijediti praksu koju smo recimo u poreznom sustavu napravili a to je veća dosljednost konzistentnost i stabilnost s druge strane za izlazak iz makroekonomskih neravnoteža e, sigurni smo da će presudno biti naš uspjeh na polju e, podizanja gospodarske aktivnosti stvaranja uvjeta i općenito e, poslovne klime koja je uz poreznu reformu koja je usmjerena na rasterećenje gospodarstva sigurno treba biti još potaknuta daljnjim rasterećenjem kako u segmentu tzv. parafiskalnih ili neporeznih davanja ali isto tako u eliminiranju različitih vrsta administrativnih barijera onoga red tape kako se zove, dakle e, onoga što otežava e, način poslovanja naših poduzetnika kako postojećih nevezano na to domaći ili inozemni, nema nikakve razlike, tako i svih onih koji će u Hrvatsku ulagati. Dakle, e, jedan miks svih tih mjera je nešto što će Hrvatskoj sigurno omogućiti i dati priliku da između ostalog i napravi progres i na području makroekonomskih neravnoteža. Hvala. Thank Hvala lijepa, Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine ministre, hvala vam što ste ovdje u okviru ovog gospodarskog dijaloga. Mislim da je ovo po prvi put da je Hrvatska pozvana na gospodarski dijalog. Dosta dugo vas već čekamo i kao što ste rekli čekali smo i predstavnike možda jedne druge vlade prije vas, ali vi ste svakako dobrodošli. došli. Ja želim spomenuti jedan slučaj, to je slučaj jednog vrlo posebnog poduzeća, sigurno znate na koje poduzeće mislim, to je poduzeće Agrokor. Poduzeće koje zapošljava čak 60 tisuća ljudi u Hrvatskoj i koje sigurno dobro poznajete budući da ste vi bili jedan od direktora tamo. Mi vidimo da je to poduzeće koje se trenutno restrukturira pretpostavljam da će do toga doći. To je jako dobro i kada saslušamo što je rekao predsjednik vlade kada se vratio iz Rima. To je ono što država namjerava učiniti s tim poduzećem. Na europskoj razini znamo kakav je pravni okvir s tim u vezi, znamo što čini povedenica Vestager koja je dosta strogo provodi europske propise. Znamo kakva je praksa o restrukturiranju poduzeća. 2014. godine smo usvojili jedno izvješće primjerice gdje smo e, se pozabavili sa koncentracijom poduzeća, e, sa poduzećima sa velikim brojem zaposlenika poput ovog poduzeća. Dakle, mene zanima kakva je vaša vizija za budućnost tog poduzeća, kako na to gledate i kako mislite da je to usklađeno sa svim onim instrumentima kojim stoje na raspolaganju unutar hrvatskog zakonodavstva, ali naravno sa svime onome što se tiče sustava restrukturiranja kojih e, zastupa Europska komisija. Hvala. Thank you very much Zahvaljujem na ovom pitanju i na iznesenim komentarima. E, kao što ste e, točno istaknuli, i ja sam ranije tijekom karijere prije dužnosti ministra financija radio za Agrokor kao izvršni direktor za strategiju i tržišta kapitala. I e, bio sam ondje sedam godina. E, što se tiče pitanja koje ste postavili, da, Agrokor je e, najveće privatno poduzeće u Hrvatskoj u svom sektoru i jedno među deset prvih u europskim zemljama, kao što ste točno iznijeli, sa skoro 60 tisuća zaposlenika Riječ je uglavnom o vertikalno integriranim djelatnostima od osnovne poljoprivredne proizvodnje do e, prerađivačke industrije i e, maloprodaje. No, značaj Agrokora kao poduzeća e, povezan je i sa odnosima sa značajnim brojem drugih dobavljača, posebice sa regionalnih tržišta. I to je svakako jedan od e, osnovnih izazova u ovom trenutku. E, s jedne strane, ovi izazovi proizlaze iz činjenice da je razina zaduženosti ovog e, društva takva da je došlo do snižavanja rejtinga ovog poduzeća, jer je to važno s aspekta upravljanja ovim dugom. Međutim, Kratkoročno gledano postoje izazovi koji su povezani s time da e, postoje odnosi sa dobavljačima koje je potrebno riješiti. Kratkoročno gledano e, za ovo društvo postoji potreba za e, obrtnim kapitalom kako bi nastavilo djelatnost proizvodnje i e, omogućilo e, prodaju e, prehrambenih proizvoda. Riječ je o privatnom poduzeću. Država, odnosno vlada, prati što se zbiva na razini poduzeća i prema informacijama koje dobivamo, Agrokor pokušava pronaći sredstva za dodatnu likvidnost i to kratkoročno. Kao što je istaknuto, u ovom trenutku postoji nekoliko mogućnosti i mi ćemo pažljivo pratiti kretanja i rezultate ovog poduzeća. E, Vlada je u potpunosti svjesna pravnog okvira, e, a zakonodavstvo je, kao što znate, u potpunosti u skladu s pravnom stečevinom Europske unije, tako da ćemo mi, ako bude potrebno, poduzeti mjere u skladu sa zakonodavnim okvirom. Međutim, u ovom trenutku još uvijek postoji odlučnost vlasnika i uprave društva i mi to podržavamo da se iznađu primjerena rješenja za ovu situaciju. Zahvaljujem. Sven Gigold. Hvala lijepa. Eh, hvala vam lijepa na vašoj posjeti. Eh, želio bih spomenuti pitanje preporuka za pojedine zemlje. Eh, kao što je slučaj s brojnim zemljama, Hrvatska nije iznimka. Vidjeli smo da preporuke nisu dovele do svih očekivanih rezultata. Prema procjenama iz europskog semestra, Hrvatska je 2016. poduzela mjere u skladu e, sa e, pet preporuka, ali nije bilo napretka ili je bio ograničen. A što se tiče 2016. i šest preporuka, e, u Kod pet preporuka e, bio je napredak nikakav ili ograničen, samo kod jedne je postojao ozbiljni napredak. E, hoćete li ozbiljnije shvatiti preporuke ili smatrate da nisu primjerene? Iako je vaša vlada podržala ove preporuke na vijeću. Dakle, odobrili ste preporuke, ali očito je da dolazi do samo ograničenog napretka što se tiče same provedbe. I možda biste nam na posljedku mogli eh, nešto više reći o jednom pitanju koje mi se čini osjetljivim u brojnim državama članicama. Radi se o tome da pravosudni sustav nije dovoljno učinkovit e, i da bi e, trebao brže donositi odluke. E, možete li reći nekoliko riječi o planovima reforme u tom segmentu kao što je to spomenuto u preporukama za Hrvatsku? Hvala vam lijepa na ovom, ovim pitanjima i komentarima. Da, definitivno mogu se kratko osvrnuti na vaše pitanje. Mi svakako ozbiljno e, shvaćamo sve preporuke za Hrvatsku. E, ne samo zbog toga e, što dolaze od institucija Europske unije, nego i zbog toga što postoji velika sličnost e, sa onim razmišljanjima i mjerama o kojima mi kao vlada razmišljamo. E, razlog zašto je napredak e, bio skroman, odnosno ograničen, odnosi se na to da smo u manje od godinu dana imali izbore dva puta, parlamentarne izbore. Krajem 2015. su održani izbori koji su E, onda doveli do razdoblja od 3-4 mjeseca formiranja vlade koja je onda pala nakon 5 mjeseci i onda su održani novi izbori. I to je jedini i glavni razlog za kašnjenje što se tiče provedbe preporuka. Međutim, kao što sam rekao, uspjeli smo održati kontrolu nad javnim financijama i e, zbog toga očekujemo da ćemo u svibnju izaći iz postupka prekomjernog deficita. E, za mjesec dana u travnju podnećemo dokumente Europskoj komisiji u kojem ćemo istaknuti ona područja u kojima je došlo do napretka u strukturnim reformama. Definitivno e, će postojati velika razina usklađenosti sa preporukama za Hrvatsku, neovisno o tome govorimo li o poslovnom okruženju ili zdravstvenom sustavu, javnoj upravi ili eventualno pravosudnom sustavu, dakle e, pitanju koje ste postavili. U našem slučaju nama je potpuno jasno da e, kao što sam istaknuo u odgovoru na pitanje gospođe Ivane Maletić, e, mi želimo unaprijediti pravosudni sustav u našem slučaju ne samo što se tiče aspekta stabilnosti, nego i što se tiče dosljednosti i predvidivosti, a istodobno želimo povećati razinu učinkovitosti pravosudnog sustava s obzirom na vladavinu prava i zaštitu ne samo dužnika, nego i e, vjerovnika i investitora u našu zemlju. E, mi smatramo da je to jedan od osnovnih elemenata koji može doprinijeti tome da Hrvatska bude privlačnija zemlja za investicije. Hvala. Gospodin Anemans. Hvala lijepa. Ako sam vas dobro shvatio, gospodine ministre, E, vi ste optimistični i entuzijastični što se tiče pristupanja eurozoni, međutim tu postoje dosta otvorenih pitanja. Ne brine li vašu vladu i nestabilnost europodručja? Postoji obveza pristupanja, međutim što je sa građanima? Meni je kao Belgijancu teško tu iznositi e, komentare, međutim prema Eurobarometru više od 50% hrvatskog stanovništva ima negativno gledište što se tiče uvođenja eura. Što misli vaša vlada o tome? Jeste li vi skloni tome ili neskloni s obzirom na te informacije koje vidimo u Eurobarometru, a i s obzirom na ono što se događa sa Ujedinjenom kraljevinom? Hvala. Sorry, honorable member of European Parliament, also thank you for e, Zahvaljujem e, uvaženom zastupniku na ovom pitanju i komentaru. E, dvije činjenice prije nego što vam dam odgovore. Hrvatska je povijesno gledano visoko euroizirano gospodarstvo koje je u prošlosti bilo iznimno povezano sa njemačkom markom, a nakon e, uvođenja eura smo visoko euroizirani. Više od 70% e, transakcija su vezane e, na eure. E, to je činjenica koju moramo uzeti u obzir, a druga okolnost koju ste točno e, spomenuli, mi smo već pristupanjem Europskoj uniji preuzeli obvezu da ćemo uvesti euro. Međutim, što se tiče formalnog uvođenja eura, postoje preduvjeti koje moramo ispuniti. Ne radi se tu samo o našoj volji i spremnosti, nego se radi i o političkim preduvjetima europodručja. U ovom trenutku e, Hrvatska ispunjava četiri od pet kriterija iz Maastrichta. E, jedini koji u ovom trenutku ne ispunjavamo odnosi se na javni dug. 2015. E, po prvi puta je snižena, još uvijek je veći od 60% BDP-a. Međutim, u području koje sam ranije spomenuo što se tiče strategije za upravljanje javnim dugom, a to je dokument koji je vlada usvojila prije dva mjeseca, jasno smo naveli da je naš cilj e, dalje e, raditi na smanjenju ovog tredna 2,5 e, do 3 postotna poena godišnje. E, to govori da iako smo iznad 60% od nas se očekuje da e, revidiramo e, javni dug Ponavljam, međutim, ne radi se samo o ispunjenju kriterija iz Maastrichta, E, ovdje je relevantna i činjenica da Hrvatska u ovom trenutku oko 3,5% BDP-a plaća u obliku kamata. E, imamo primarni višak koji je veći od 2% BDP-a. E, što se tiče uvođenja eura, mi smo mi ozbiljno razmišljamo o tome i e, ozbiljno e, shvaćamo i e, mišljenje naših građana. Naš je cilj zajedno sa Središnjom bankom provesti analizu u Hrvatskoj pratimo zbivanja u europodručju i pratimo i situaciju sa Brexitom i situaciju u drugim zemljama. Međutim, što se tiče cost benefit analize, želimo provesti kvantitativnu i kvalitativnu analizu e, onoga što govori u prilog i što govori protiv e, uvođenja eura. E, naravno, to je definitivno nešto što je potrebno, jer je potrebno predočiti sve potrebne elemente kako bismo na koncu donijeli odluku. Hvala. Hvala vam i siguran sam da ćete između ostalog razmotriti i to da nećete morati onda u tom e, slučaju izdavati kredite u švicarskim francima, to više ono neće biti relevantno. Gospodin Niedermayer, naš potpredsjednik, ima riječ. Hvala vam lijepa, hvala ministre što ste ovdje s nama i što odgovarate naša pitanja. Imam tri dosta kratka pitanja. Prvo pitanje je vezano uz gospodarski rast. Dakle, ako pogledam podatke, vrlo me veseli što vidim da se vaša država ponovno oporavlja, a između 2012. i 2015. se zaostajali za prosjekom Europske unije, uzevši u obzir da je BDP po glavi dosta uvijek ispod prosjeka. Mene zanima koji su ključni razlozi za to i koliko je važna za to sve e, činjenica da na to može utječi situacija u regiji, to me zanima. Što se tiče porezne reforme, čestitam vam na tome jer e, nije lako u ovakvim okolnostima poput vašima e, dovesti proračun red, ali vidim da još razmišljate proširiti strukturalni deficit i stoga me zanima zabrinjava li vas to. I još nešto drugo, slično mojim kolegama. Vrlo me zanima čuti kakav napredak postižete vezano uz onaj zakon o e, konverziji u švicarske franke iz 2015. godine. To je zakon e, koji je na neki način na rubu zakona. Hvala vam lijepa na pitanjima. Što se tiče onih 2,9% e, u 2016. godini, prognoza za 2017. 3,2% i e, vrlo mi je drago što mogu reći da je naša prognoza gotovo identična prognozi Europske komisije i prognozi e, svih relevantnih financijskih institucija te ekonomskih analitičara. Unatoč neovisno tome govorimo li o MFF-u ili o e, domaćim analitičarima, Europska komisija predviđa 3,1%. Očito, kao što sam rekao u mom uvodu, nakon dosta dug razdoblja recesije i pada BDP-a, E, tu smo imali posljedicu po BDP po glavi, e, između ostalog. Za nas je sada to glavni prioritet, dakle da potaknemo gospodarski rast i da ispravimo e, te negativne elemente koje smo živjeli tijekom recesije. I naravno da se ponovno vratimo na taj put konvergencije i da E, smanjimo tu razliku između prosjeka EU i nas, e, ne samo što se tiče prosjeka, nego i da držimo korak i sa na novim tendencijama. Vrlo mi je drago što Europska komisija u zadnjoj prognozi koju je izdala rekla da je Hrvatska jedna od dvije zemlje e, gdje ta prognoza, ta revizija je pozitivna, dakle vidi se tu poboljšanje i to je doista pozitivno da vidimo prepoznavanje tih naših aktivnosti e, koje mislimo provesti. Što se tiče porezne reforme, mislim da ste dobro rekli što se tiče strukturnog deficita, no mislim da moramo sad čekati 2016. i 2017. godinu i sagledati te podatke zajedno. 2016. je bila mnogo bolja godina nego što smo mi pretpostavili i e, strukturna prilagodba u toj godini je nadišla cilj e, Europske komisije i Europskog parlamenta, a isto tako je nadišla čak i e, naša vlastita očekivanja. Kada smo pripremali proračun za 2017. godinu, smo imali cilj između 1,6 e, i 2%, a u 2017 smo htjeli imati dodatnu prilagodbu e, fiskalnog stanja. Sada, kada smo zaprimili te podatke za 2016. godinu, vidjeli smo da, da su e, i mnogo bolja. Ali za 2017. vam mogu otvoreno reći da ćemo nastavljati s tom istom strategijom što se tiče upravljanja javnim dugom. A ključ našeg uspjeha mislim da je na ovoj rashodovnoj strani proračuna. Tu e, moramo biti jako strogi, e, racionalnije koristiti e, proračun, a sa višak u prihodima trebamo iskoristiti za smanjenje deficita i duga. Tu i dalje zaostajemo, imamo mnogo izazova za ovu godinu ali mogu vam već sada reći da je naša ideja da poboljšamo e, taj e, proračunski odnos. Što se tiče e, švicarskih franaka, tu otvorno zgovaramo s Europskom komisijom i trebali bismo prije ljetne stanke dobiti presudu e, Ustavnog suda vezano uz e, odluke koje smo donijeli i onda ćemo u tom smislu nastaviti dijalog s komisijom. Mi u potpunosti svačamo e, te pozdravinske razloge, te argumente koje je Europska komisija nam spomenula vezano uz provedbu i usvajanje zakona. Moram vam reći da preko 94% svih e, zaduženih osoba koje su imali hipoteke e, denimirane u švicarskim francima da su ih e, pretvorili u kredite u kunama ili u eurima, što znači da gotovo i nema više takvih kredita i da je jako malo vjerojatno da ćemo se vratiti natrag. No, mi imamo aktivan pristup u smislu razgovora sa bankarskim sektorom u Hrvatskoj. Mi raspravljamo o različitim mogućnostima, različitim opcijama kako bismo pronašli primjerno rješenje, nešto što obje strane mogu prihvatiti, a da istodobno ne ugrozimo e, naš stav o javnim financijama i da e, nađemo to e, uzajamno prihvatljivo rješenje i da onda zapravo i, možda i ne moramo izaći uopće s time pred arbitražni sud. Hvala. Hvala. Naravno, vi se s time već pripremate na sljedeće e, pitanja e, koja bismo mogli postaviti. Gospodin Coburn je sljedeći govornik. Hvala vam, e, gospodine predsjedniče, gospodine Mariću. Hrvatska država je nova država članica Europske unije ali nije u e, ekonomskoj monetarnoj uniji, dakle u europodručju. Hrvatska monetarna politika temelji se na kuni, na vašoj nacionalnoj valuti, ali e, čini se da ćete 2019. ili nešto kasnije e, usvojiti euro, ali imate 11,3% nezaposlenosti u siječnju 2016. godine, što je slično Portugalu, Španjolskoj i eh, Italiji. Imate 40% nezaposlenost mladih, slično kao i Grčka. I Hrvatska eh, je tu slična ovim drugim državama na jugu Europe. Te me zanima, želi Hrvatska vlada doista se pridružiti europodručju unatoč tako visoke stope nezaposlenosti? Kao posljedica toga Hrvatska će morati prihvatiti e, program štednje poput e, onog programa u Grčkoj i unutarnju devalvaciju. Može li Hrvatska država ostati konkurentna unutar e, sustava EMU-a? I što više, hoće li hrvatski građani prihvatiti jedan takav program štednje i svačuju li oni da možda to stiže. Vidimo do kakve katastrofe došlo u Grčkoj, do nemira na ulicama i tako dalje. I stoga me zanima, smatrate li da je to doista moguće u vašem slučaju? Je li to vašem interesu da vas, dakle, možda drugi onda poput Aljana, moraju eh, izvući iz te krize? Hvala vam na vašim pitanjima. Možda samo da kratko kažem, vezano iz prošlo pitanje, da sam naglasio da ćemo svakako nadalje paralizirati eh, pomoću te analize odnosa eh, troška i prednosti eh, do čega će doći pri uključenju europodručja. To će biti važno ne samo za one koji donose odluku Hrvatskoj, već i za cjelokupnu javnost, cjelokupno društvo, da vidimo koje su prednosti, a koje su potencijalne prijetnje ili koje su potencijalni izazovi usvajanja eura. U ovom trenutku je to naše službeno stajalište, a u nadolazećem razdoblju ćemo naravno paralelno s time što ćemo mi i dalje pratiti te razvoje, e, spomenuli ste slučaj Brexita, slučaj Grčke i sve slične zemlje, ćemo naravno unijeti to u naše razmišljanja. Novi ste izdvojili dvije stvari koje bih htio prokomentirati. Jedno je nezaposlenost nezaposlenost, posebno nezaposlenost mladih. To je za nas e, jedan od e, glavnih elemenata bez uz naše gospodarstvo. I za našu vladu je još i važnije e, pratiti stopu zaposlenosti, dakle sudjelovanje u različitim aktivnostima našeg tržišta rada. To je područje u koje bismo htjeli odlužiti najveći dio naših e, nastojanja. E, kombinirano to sa pitanjem e, konkurentnosti, naša središnja banka od kad smo 1993. do 1994. uveli kunu, prati valutni tečaj i eura. Dakle, središnja banka koristi tu stabilnost kune i tu e, nominalnu vrijednost e, kao element stabilnosti u proteklih 20 godina. Mi mislimo nastaviti sa time, a istodobno vodimo i interne rasprave o tome kako da pomoću nominalne devalvacije e, valute dobijemo na tržišnoj konkurentnosti. No, na kraju uvijek dođemo do zaključka da treba devalvirati kunu, ali kroz takozvani internu devalvaciju, a ne kroz ETIS. Vi ste spomenuli program štednje i moram reći da smo 2006. godine dobro pokazali kako se odgovorno upravlja javnim financijama. Uspjeli smo nominalno zamrznuti rashodnu stranu proračuna po prvi put u našoj povijesti i višak eh, prihoda smo uspjeli iskoristiti za smanjenje e, duga i uspjeli smo smanjiti odnos duga prema BDP-u po prvi put. Mi mislimo da je to dobra, ako mogu tako reći, formula za posjedanje stabilnosti e, proračuna. To je e, ono u što ulažemo najviše napora. Hvala. Hvala, gospodin Katalin Ivan. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Govorit ću na maternjem jeziku. Kao prvo vam želim čestitati na svim ovim postignućima koje ste uspjeli postići u vrlo e, kratkom roku. E, nama je vrlo drago to čuti iz te ekonomske perspektive. Naravno, jedna vrsta retoričkog pitanja e, bilo bi bili Hrvatska postigla e, jednako tako dobre rezultate da je bila u europodručju tijekom krize. Jer mnogi ovi instrumenti koje ste vi i drugi ministri e, za financije imali na raspolaganju tijekom krize ne biste imali da ste već bili u europodručju. Ta odluka da se pridružite europodručju je više tehnička, financijska odluka, nije toliko e, politička odluka. Odvijaju se različite rasprave o toj temi u državama koje se misle pridružiti europodručju, ali mene zapravo zanima što vi mislite o mandatu e, Europske središnje banke kao ministar za financije. Je li dovoljno da Europska središnja banka e, nadzire samo inflaciju u području europodručja, u, dakle, Ne bi li bilo važnije da Europska središnja banka više primjerice nadzire borbu protiv e, više nadzire nezaposlenosti i općenito gospodarski rast u europodručju, da se bave borbom protiv nezaposlenosti. To su dva cilja koje ima federalna rezerva u Sjedinim državama, koje nema Europska središnja banka u Europi. Hvala vam. Uh, uh, Hvala vam na pitanju. Moram biti iskren s vama. Po prvi put me neko pita da komentiram politiku SBA i njihov pristup. Obično me više pitaju o policiji naše središnje banke. E, Mislim da ovaj odgovor o e, našoj središnjoj banci može se primijeniti na Europsku središnju banku. Ja kao ministar financije, ali i kao ekonomist smatram da uloga i cilj e, središnje banke nije samo postizanje stabilnosti cijena, iako je to važan element i e, ključno u provođenju monetarne politike, ali zajedno sa fiskalnom politikom e, trebamo se više baviti gospodarskom aktivnosti, e, prije svega za postizanje zaposlenosti, to je povezano i sa onim prethodnim pitanjem o tome kako da dakle, nađemo dobru mješavinu politika e, između ta dva područja kako bi postigli sinergiju i pojačali gospodarski rast, životni standard, te naravno poboljšali razvoj tržišta rada. U našoj državi je to svakako važno. Mi imamo dobre odnose sa Hrvatskom nacionalnom bankom i pokušavamo raditi svako u svojim nadležnostima ograničeni smo, ali unatoč tim ograničenim mogućnostima vidi se da postoji snažna potreba za zajedničkim radom, ne samo da ostvarujemo iste ciljeve, već da e, te iste ciljeve koje su nam zadane, već da ostvarimo ove sve opće ciljeve koje svi dijelimo. Hvala Ivana Maletić. Davajući, e, evo ja bih pitala e, sad malo još konkretnije o jednom problemu koji se često e, vidi kroz izvješća, a mi smo jako isto svjesni toga, dakle europska komisija čitavo vrijeme govori vladi i kroz dubinsku analizu i kroz prognoze i u preporukama da je najvažnije otvoriti izvore financiranja poduzetnicima omogućiti im znači što povoljnije financiranje posebno modernizacije e, uvođenja novih tehnologija inovacija istraživanja i razvoja E, međutim takvi krediti u hrvatskoj su još uvijek vrlo limitirani nema ih puno znamo za ove hamag bicro e, ali za vrlo male iznose i mala ulaganja. dakle naš financijski sektor koji je vrlo stabilan i dalje nije otvoren realnom gospodarstvu. Jedan od velikih razloga za to je i veliki, visok, jako visok udio nenaplativih zajmova, non-performing loans, pa me zanima kakva je e, strategija u tom pogledu. Hvala Ivana na engleskom. Kao što se istaknula, razina neplatih zajmova krajem 2015. godine iznosila je 16.5%, krajem 2016. godinu smo konačno zabilježili negativan trend, tako da su oni sada maksimalno 15%, ali u usporedbi sa drugim državama članicama Europske unije, prije svega kada gledamo korporativni sektor, vidimo da imamo visoku razinu naplativih zajmova, i sve naše aktivnosti usmjerene su tome da upravljamo tim nenaplativnim zajmovima. Htio bih naglasiti jedan važan element e, kojeg smo također uvažili u e, poreznoj reformi kada smo uveli propise po pitanju e, porezne osnovice za dobit gdje smo pokušali potaknuti banke i financijsku industriju da budu aktivniji vezano uz upravljanje naplativih zajmova kako bi ne samo e, doveli do povećane likvidnosti, već isto tako kako bi e, prebacili svoj naglasak sa upravljanja naplativih zajmova prema e, stvaranju aktivnosti i stvaranju gospodarskog rasta. To je ono što je trenutno slabije u Hrvatskoj, a istodobno naš bankarski sektor još uvijek je predominantan sektor financijske industrije i imamo 20% e, odnosa između e, kapitala mm, i zajmova, što znači da su one jako likvidne i da stvaraju gotovo 5% e, BDP-a, dakle ako su likvidne, ali istodobno ne daju baš rado zajmove zato s jedne strane zbog potražnje, ali s druge strane zbog toga što e, nema mnogo apetita za takvu vrstu rizika. Pokušavamo ih potaknuti da budu aktivni prema nenaplativim zajmovima i nadamo se da ćemo tako uspjeti promijeniti te trendove. Posebice sada, kada imamo europske fondove, koji bi trebali biti e, glavni izvor financiranja tih aktivnosti poput istraživanja i razvoja, poput e, e, znanosti e, i tako dalje, to bi mogli dobro uskladiti sa financijskim sektorom kako bi stvorili općenito gospodarske aktivnosti. I još jedan od glavnih izazova za nas što se tiče povećanja gospodarske aktivnosti je e, niska razina vlasničkog kapitala u našim poduzećima. To trebamo isto tako ojačati. Dakle, osim toga što trebamo potaknuti financijsku industriju da stvara gospodarsku aktivnost, trebamo isto tako ojačati i e, tu sastavnicu vlasničkog kapitala u našim poduzećima, jer je jasno da zbog recesije koja je dosta dugo trajala, je razina e, kapitalizacije u tom sektoru e, bila dosta slaba. Hvala. Hvala gospodin Wolf. Hvala vam e, predsjedniče, hvala vam ministre. Vrlo je korisno čuti vaše pozitivno mišljenje o rastu u vašoj državi. Ja imam nekoliko pitanja. Gospodin e, Coburn je uspio zapravo postaviti ono pitanje koje sam ja mislio postaviti o povećanju siromaštva i nezaposlenosti u Hrvatskoj. Unatoč činjenice da imate dakle, nezaposlenost 11,3%, zaposlenost mladih 43% eh, prema navodima Svjetske banke, vi ste rekli da ste ostvarili odličan eh, gospodarski rast u nekog godina zbog eh, povećanja u izgradnji i povećanje u turizmu od 18 do 20%. Moje prvo pitanje. Za ne bi bilo bolje reći da gospodarski rast, posebice što se tiče BDP-a, je proizašao iz dva druga aspekta o kojima niste govorili u vašem govoru. Kao prvo, prema podacima Svjetske banke, vidimo je došlo do povećanja u finanskim sredstvima i Svjetske banke iz MF-a iz Europske unije i to iznosi sada 5 do 10% hrvatskog BDP-a. E, ta razina prihoda je za vašu zemlju vrlo važna, a isto tako to iznosi 47% e, bruto nacionalnog dohodka. E, zatim, vi ste isto tako zabrali reći da prodajete imovinu iz vaše države i to po, po većoj brzini nego prije. A to sve zajedno kada se Spoj je zapravo jednak scenarij e, kao što se dogodio u Grškoj prije nego što je e, se pridružila europodručju. I spomenuli ste i Brexit, pa i ja to moram spomenuti. Vi dugoročno gledate na vašu ekonomiju i vidite da postoje neki vanjski aspekti e, tog slabog gospodarskog rasta i Staline u stanovništvu i da će se to rasti na vaše društvo i Brexit e, bi se mogao odraziti na to. Je li vaša vlada stoga napravila studiju o procjeni učinka e, vezano uz uvoz i izvoz, razine BDP-a u sektoru turizma, što bi se moglo dogoditi kao posljedica svega toga? I jeste li posjedili takvu studiju o procjeni učinka nekom u Europskoj komisiji ili možda nekom unutar Eurogrupe? Hvala. Hvala vam. Moram dakle reći da se ne mogu složiti sa svim činjenicama koje ste pobrojali, prije svega što se tiče BDP-a. Uz domaću potražnju koja je bila glavni pokretač naših rezultata BDP-a tijekom protekle godine, očito postoji čimbenici koji su vanjske naravi. Svakako smo profitirali od nižih cijena, osobito nafte i drugih sirovina i isto tako program kvantitativnog olakšavanja je doprinio kao vanjski faktor cjelokupnim rezultatima, ali isto tako imali smo i podršku poprilične snage pojedinih gospodarskih sektora. Vi ste istaknuli turizam. Turizam je očito sektor, kao što sam rekao, koji doprinosi sa oko 18 do 20 posto. Statistike ondje nisu uvijek toliko lake za izmjeriti. No, pokazalo se da je poprilično otporan, s jedne strane očito zbog toga što određeni dio naših sredozemnih konkurenata imaju svoje vlastite poteškoće, imamo podosta geopolitičkih promjena i utjecaja na sektor, no turizmu prije svega hoteljerstvu naši glavni dionici domeći međunarodni, kako postojeći, tako novo pridošli na tržište, nalaze se u prilično snažnim ulagačkim ciklusima, prvenstveno ponavljam u hotele. ovdje postoji veza između nečega što ste e, rekli, a to je prodaja imovine. Danas vlada u svom vlasništvu i dalje ima desetke hotelskih lanaca, hotela na obali prvenstveno, ne zbog činjenice što smo spremni voditi, upravljati njima, već zbog toga što u prethodnom razdoblju zbog promjena vlasničke strukture uvijek je postojala su postali određeni dugovi prema poreznoj upravi svojevrsne zamjene tog duga za vlasništvo koje je na kraju vlada završila e, kao vlasnik toga. To su gubitaši koji u krajnjoj liniji traže strateške partnere. I to je element, kada kažem aktivacija državne imovine, element u kojem možemo poboljšati upravljanje državnom imovinom, jednostavno zbog toga što istodobno postoji interes strateških, dakle ne financijskih strateških ulagača koji će unijeti novu likvidnost, svježi kapital, zaposliti nove ljude i poboljšati cjelokupnu kategorizaciju hotela i ne samo poboljšati dakle, vrijednost postojećih e, postrojenja, već cijelo, cijele mikrolokacije ako je tako mogu nazvati. Dakle, to je ta perspektiva zbog koje naglašavamo ovu aktivaciju državne imovine kao jedan od jednog od sastavnih dijelova stupova naše strategije za upravljanje javnim dugom uz rast i fiskalnu konsolidaciju. Što se tiče Brexita, naravno pomno pratimo razvoj događaja, on je ali ne samo na razini Velike Britanije i Europske unije, već pokušavamo i analizirati sve posljedice izravne i osobito one neizravne, jer kada govorimo o Brexitu u kontekstu uvoza i izvoza, mislim da ste svjesni činjenice da je Hrvatska u grupaciji zemalja koje su na samom dnu što se tiče izravnog odnosa sa Velikom Britanijom u posljednjih nekoliko godina došlo sve e, većeg i većeg pritoka britanskih turizma u našu zemlju, turista u našu zemlju, što je svakako dobro i usprkos posljedica Brexita, no ne smatramo da će to ugroziti nastavak ovih trendova. Dakle, izravne implikacije, rekao bih da su vrlo ograničene, no izravne prvenstveno kroz tržište kapitala i tome slično još moramo pratiti. I potpuno smo svjesni tih aspekata. Hvala vam, Prvaš Hvala. Već ste, gospodine ministre, spomenuli pitanje Brexita, toga smo se malo čas dotakli. Naši vođe su nedavno se vratili iz Rima i oni su razgovarali upravo o budućnosti Europske unije sa 27 država članica. Moja kolegica Ivana također vas je pitala e, vezano uz pristupanje eurozoni i znamo da se radi o nečem što je tema koja ima o kojoj postoje podijeljena mišljenja unutar 27 država članica. Dakle, postavlja se pitanje da li bismo trebali uh, prihvatiti stavište sviju u izjavama koje smo dobili iz Rima. Postoji spomen na to da je potrebno konsolidirati jedinstvenu valutu i dovršiti ekonomsku i monetarnu uniju, a u vašoj ulozi unutar Ekofina kako vi doživljavate tu, te buduće korake i isto tako e, koji su uvjeti unutar kojih smatrate da bismo mogli e, odraditi i Brexit s jedne strane i s druge strane dovršetak monetarne i ekonomske unije što se čini nužnjim. Hvala. Upravo uh, ste na sastancima ECOFIN-a uvijek detaljno raspravljamo elemente ne samo Brexita, već i dovršetka rada na monetarnoj uniji. Treći stup je već prisutan e, uvođenje sistema osiguranja depozita i svega drugoga što čime se bavimo na našim zasjedanjima i o čemu detaljno raspravljamo prvenstveno unutar država članica eurozone. Hrvatska danas ne sudjeluje u tim raspravama, ali svakako ima pristup svim tim potrebnim informacijama i prisutna je ondje i sudjele u radu. Svi očito čekamo službene službeni početak pregovora što će uskoro doći na red i uz to i uz organizaciju odgovarajućih početnih pozicija smatram da ćemo imati bolju vidljivost, jasnoću sljedećih, sljedećih koraka koji dolaze. No, postoji velik broj izazova i neodgovorenih pitanja kojima ćemo se morati uskoro pozabaviti kako bismo pronašli bolje argumente vezano uz pitanje koje ste postavili. Hvala vam lijepo. Zahvalio bi ministru financija i čestito na ovoj korisnoj plodonosnoj razmjeni stajališta i želim vam sve najbolje u vašim sljedećim koracima s Europskom komisijom i izlaska iz postupka prekomjernog deficita. Isto tako cijenimo vašu posvećenost provedbi posebnih preporuka za države članice. Nadamo se i uvjereni smo da je ovo tek početak e, niza kontakata i razmjena između vas i vaše vlade te ovog odbora. Hvala vam. I'm passing the chair to... Predsjedanje prepušta Markusu Ferberu. Yeah, dear colleagues, we come now to point number Dragi kolege, prelazimo na šestu točku dnevnog reda izvan direktive 2006-2020 stope poreza na dodanu vrijednost koje se primjenjuju na knjige, novine i časopise i elektronske knjige. Sa zadovoljstvom riječ dajem našem izvjestitelju Van den Candelareu. Hvala vam, lijep pozdrav svim kolegama. Ovim prijedlogom Europska komisija pokušava izmijeniti trenutnu situaciju gdje se zemlje, države članice mogu prijaviti za sniženu ili čak super sniženu stopu dodatne vrijednosti na tiskane, tiskane izdanja, a ne mogu na elektronske. Isključivanje elektronskih usluga tada je trebalo olakšati poštivanje poreznih proza, propisa za pružitelje usluga elektroničkih usluga kako se ne bi morale nositi sa različitim stopama PDV-a u pojedinim državama članicama, ali ta, to više ne odražava današnju stvarnost. Uz digitalnu rezoluciju do koje je došlo, takvo različiti tretman tiskanih i digitalnih publikacija je nešto što više ne stoji. Francuska, Njemačka, Poljska i Italija 2015. su upozorile na to, 2016. imamo i zaključke vijeća o akcijskom planu za PDV. Kao što znamo, ovo pitanje je već dovelo do nekoliko sudskih slučajeva. Po meni prijedlog komisije pred nama je uravnotežen i državama članicama daje mogućnost smanjenih stopa PDV-a za publikacije, a što je najvažnije, nikoga na to ne obvezuje. Mislim da smo već predugo čekali taj prijedlog, trebali bismo ga osvojiti što je prije moguće i slažemo se s pristupom komisije da se to odvoji od nesumnjivo složenih do dolazećih pregovora o konačnom sustavu PDV-a. Ova inicijativa je više povezana sa eh, jedinstvenom digitalnom strategijom, odnosno strategijom za digitalno tržište, koja pokušava uzeti u obzir stvarnost današnjeg digitalnog gospodarstva. Iz tog razloga također sam zahvatio, zatražio ambiciozan vremenski okvir za osvajanje ovoga u parlamentu koji je u više navrata tražio da se pozabavimo ovom razlikom u tretmanu. Nadam da ćemo moći zajednički usvojiti stajalište što je prije, što će i vijeću pokazati da bi svoj rad trebali brzati i da ne bi to trebali koristiti kao polugu za pregovaranje u nekim drugim kontroverznim prijedlogzima. Smatram da prisutna dostatna fleksibilnost da se udovolji željama sviju, ali isto tako mislim da konačni režim PDV-a na kojem se radi bi trebao povećati fleksibilnost uz potrebu za koordinaciju na jedinstvenom tržištu. Za kraj rekao bih da se doista radujem suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. Hvala. Hvala Tom, dajem riječ izvjestiteljima u Sijeni u ime SID-a, Deas. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Hvala izvjestitelju. Mislim da nema mnogo toga za nadodati. Ovaj prijedlog je koristan i dobrodošao je. Nije logično da imamo u nekim državama sniženu stopu PDV-a na knjige i da one ne mogu e, to primijeniti i na elektroničke publikacije, dakle tu istu stopu PDV-a. S ovim prijedlogom ispravljamo sada tu situaciju. Mislim da nije prerano, uzavši obzir digitalizaciju, da e, ovo napravimo. Trebamo pogledati sadržaj, definiciju koju je Europska komisija predložila za elektroničku publikaciju. Mislim da što se nje tiče je ona dovoljno široka kako ne bismo prepriječili inovaciju u tom području, a istodobno i s time pokrili sve one publikacije neovisno o tome radili se o e, videima ili glazbi. I ja stoga podržavam i izvjestitelja da dakle, idemo brzo s ovim napred i da ne pomiješamo e, razgovor o stopama PDV-a na knjige sa onim razgovorima koje očekujemo do kraja ove godine vezane, vezano općenito uz porez dodanu vrijednost. I stoga djelujemo brzo, utoliko više što ovdje doista u potpunosti poštujemo načelo supsidijarnosti, budući da nijedna država članica ne mora e, se aktivirati, već im samo pružamo mogućnost da primijenje tu stopu PDV-a ukoliko to žele i ukoliko imaju sniženu stopu PDV-a za knjige i stoga radimo brzo na ovome. Thank you very much. Hvala vam lijepo. Ne vidim nikoga u ime ECR-a. Odnosno, neko vidim, no ne javljaju se za riječ. Možemo ići na Korovan Neuwehuizen u ime aldea Hvala. Bolje ikad nego nikad. Ovaj prijedlog je nešto o čemu pišemo upite i tražimo velik broj kolega i članova parlamenta već neko vrijeme, tako da sam sretna da je pred nama dobar prijedlog komisije. E, ne možemo građanima više objašnjavati razliku koja postoji između digitalnih i tiskanih knjiga, tako da se nadam i slažem se sa izvjestiteljem da će ovaj proces biti brz u vijeću, tako da bismo mogli završiti ga i zahvaljujem izvestitelju i pozdravljam kvalitetno izvješće. Zbog čega? Zbog toga što smatram da je važno da je dolio iskušenju da ubaci cijeli niz amandmana ondje u temama koje doista nisu relevantne za sami prijedlog i država se same suštine, što smatram da je vrlo dobro i mi ćemo učiniti isto sa svoje strane. Radojem se tome da, nadam se, ovaj da je zatvorimo što je prije moguće. Hvala vam, zahvaljujem Kora. Prelazimo na Gue, Paloma Lopez Bermejo. Nije ondje, niti nitko drugi iz Guja. Zeleni, moli Scott Cato. Hvala. Bojim se da ni ja čak ne mogu nijaku kontroverzu ovdje unijeti, jer kao što već rečeno, prijedlog je doista smislen, podržavamo i komisiju i dodatke izvjestitelja. Naš je stav da je knjiga knjiga, novine novine, bez obzira jesu li tiskane na papiru ili su u elektroničkom digitalnom obliku, a fleksibilnost smatramo da je na mjestu prepustiti državama članicama da samo odluču hoće li primijeniti sniženu stopu PDV-a iz perspektive PDV-a ima smisla prema knjigama tiskanim elektroničkim se ponašati na jednak način, tako da mislim da će ovaj prijedlog e, dobro proći i lako. Bilo je zanimljivo sastati se sa izdavačima, sa njima porazgovarati jer pokazalo se da je stvarni problem s kojim se suočavaju više model financiranja kulturnih proizvoda, novina, knjiga, i mislim da smo shvatili koliko su nam novine potrebne zbog problema koje politički govoreći imamo na temelju nefunkcioniranja tog modela i slažem se skorom nećemo to unositi u ovo izvješće, ali to jest nešto čime se kao odbor možemo pozabaviti. Ja sam primijetila koliko su novinari važni sada kada ih se više ne može plaćati jer novine ne zarađuju dovoljno, no to je više kao jedna digresija, digresija jer se zapravo ne mogu pronaći ništa sa čime se ne bih složila sa izvjestiteljem. Hvala vam, ne vidim Barbaru Kapel iz ENF-a, niti drugih kolega koji traže riječ, no komisija je ovdje, pa ću reći da ti donatura Poniju ako se želi javiti za riječ. Thank you, uh, chairman. No, I don't have to add something. Hvala lijepa. Nemam ništa za dodati. Mislim da stajalište parlamenta ide u istom smjeru kao i ono komisije. Očekujemo da ćemo ostvariti dogovor na vijeću što prije, iako to u ovom trenutku nije toliko očito, jer stvari nisu jednostavne ako imate pravilo o jednoglasnom donošenju odluka. Hvala. Hvala lijepa. Želi li izvjestitelj nešto dodati? Hvala lijepa. Molim vas da zapamtite ovaj datum. E, nevjerojatan primjer jedinstva. Hvala. No, stvarno sam razočaran. Ali da budem iskren. Izgleda da je lakše postići e, jednoglasno donošenje odluke kada se radi o oporezivanju ovdje nego na vijeću. 3. svibnja razmatramo amandmane, a tada ćemo isto tako i glasovati, a na plenarnoj ćemo glasovati na e, drugom plenarnom e, zasjedanju u e, lipnju. Prelazimo sada na sedmu točku dnevnog reda, hibridna neusklađenost s trećim zemljama, takozvana direktiva ATAD 2. Ole Ludvigston je izvjestitelj pod ovom točkom. Ole, izvolite. Zahvaljujem. Ako želimo smanjiti mogućnosti za agresivno porezno planiranje i to značajno, e, jako je važno da se nosimo s cijelim nizom različitih poreznih struktura kako bismo osigurali da multinacionalne tvrtke s prekograničnim poslovanjem e, plaćaju odgovarajući dio poreza u Europi. Hibridne neusklađenosti često se koriste u međunarodnim tvrtkama. Cilj je smanjiti eh, iznos plaćenog poreza. To smo vidjeli u slučaju Apple i nekim drugim slučajevima, jer je cilj smanjiti iznos poreza na dobit. A to dovodi do urušavanja eh, porezne osnovice u Europskoj uniji. Stoga moramo imati učinkovite propise kako bi kako bismo obuhvatili e, razne hibridne neusklađenosti i upravo zbog toga je važno ostvariti dogovor e, o hibridnim neusklađenostima s trećim zemljama jer na taj način ćemo smanjiti prostor za izbjegavanje plaćanja poreza i poreznu utaju. E, tu je važno pitanje porezne rezidentnosti. E, slučaj Apple pokazuje da su potrebna stroža pravila kako bi trgovačka društva mogla dati svoj doprinos općem dobru. Ako pogledamo neka e, pravila po točkom 9. u prijedlogu stoji jasna definicija o stalnim podružnicama koje se ne uzimaju u obzir, a tu dolazi do hibridnih neusklađenosti u slučaju kada neka e, podružnica nije obuhvaćena. E, pojavljuju se situacije u kojima dolazi do dvostrukog neoporezivanja. U slučajevima kada stalne podružnice nisu uzete u obzir, države članice u kojima porezni obveznik ima poreznu rezidentnost trebaju obuhvatiti i e, dobit e, koja je ostvarena u toj zemlji. E, u slučaju McDonald'sa porezna dobit nije plaćen ni u SAD-u ni u Luksemburgu, a to nije prihvatljivo. E, ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ne bi trebali imati za cilj samo sprječavanje dvostrukog oporezivanja, nego isto tako sprječavanje dvostrukog neoporezivanja. Hibridna neusklađenost je pitanje kojim se moraju baviti porezne uprave i imati mogućnost intervenirati. Uvjeren sam da postoje veće mogućnosti mjera za zatvaranje praznih praznina. U prijedlogu vijeća države članice e, imat će mogućnost predvidjeti iznimke za e, sistemski važne banke s obzirom na zahtjeve za dokapitalizacijom. Ovaj prijedlog nije najoptimalniji, ali unatoč tome prijedlog vijeća je važan element u slagalici što se tiče borbe protiv e, porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza. Zahvaljujem izvjestitelju i svima iz tajništva Ekona na kvalitetnoj suradnji nadam se da ćemo danas uspjeti usvojiti kompromisni tekst koji će na koncu proći i na plenarnoj sjednici. Hvala. Zahvaljujem. Na redu su izvjestitelji u Sjeni u ime Pučana zastupnica Pjeti Kajnen. Hvala lijepa. Kao prvo zahvaljujem izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na suradnji. E, ovo je praktički nastavak ranijih aktivnosti. Unutar parlamenta ne postoje e, bitne razlike u mišljenju. Svi se slažemo e, s time da treba postojati sveobuhvatni zakonodavni okvir kojim će se pokriti e, pitanja koja su ispuštena iz prijedloga komisije u smislu e, rješavanja pitanja izbjegavanja plaćanja poreza preko podružnica. E, mislim da je ovo dobar kompromisni prijedlog koji smo spremni podržati. Hvala. U ime ECR-a zastupnica Pirka. Hvala lijepa. E, što se tiče ovog prijedloga o hibridnim neusklađenostima s trećim zemljama, prijedlog je dobrodošao. Zahvaljujem i izvjestitelju i svima koji su sudjelovali u ovom e, važnom poslu. Svima nama cilj je sličan. Želimo ukloniti E, metode izbjegavanja plaćanja poreza i porezne utaje. Što se tiče samih metoda, tu postoje određene razlike. E, neki smatraju da je potrebno uvesti popis svih potencijalnih situacija koje bi mogle dovesti do izbjegavanja plaćanja poreza, a postoje i oni koji smatraju da trebamo spriječiti potencijalne buduće pravne praznine. Budući da su naši ciljevi slični, uvjerena sam da ćemo doći do kompromisnog rješenja i to s nestrpljenjem očekujemo. Hvala. Hvala lijepa. U ime liberala, zastupnik Nils. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem i Ole Ludvigsonu na odličnoj suradnji i kvalitetnim rezultatima. Ovo je bio iznimno stručan zakonodavni prijedlog, ali kao što znate, problemi su često u detaljima i u ovom slučaju ih je bilo puno. E, Pokušao sam podnijeti neke amandmane kako bi izvjestitelj bio još ambiciozniji i odvažniji i zahvaljujem mu na tome što je prihvatio moje amandmane i zato sam vrlo zadovoljan. Mislim da smo odradili dobar posao i da su rezultati zadovoljavajući. Zapravo nemam ništa više za reći. Nakon ovakvog tretmana praktički sam prisiljen podržati ovo izvješće, ali nadam se da smo dali svoj doprinos poboljšanju propisa koji će se provoditi. I nadam se da ćemo uspješno spriječiti neke mogućnosti izbjegavanja plaćanja poreza i bilo mi je drago što sam vidio izvješće Oxfama i vidio što se zbiva u svijetu bankarstva. Ole je barem pokušao stvari malo za njih otežati u budućnosti. Hvala. Zahvaljujem. Ne vidim nikoga iz kluba GUE. Dolazimo do zelenih zastupnica u ime Eve Jolie, zastupnica Skotka E, zahvaljujem izvjestitelju u ime kolegice koja je zadovoljna time što je izvjestitelj uvažio podnesene amandmane. Kao što svi znamo, ovo je iznimno važan zakonodavni prijedlog koji će dati doprinos sprečavanju izbjegavanja plaćanja poreza i to je e, daljnji korak u odnosu na direktivu usvojenu prošle godine. Međutim, to je samo još jedan korak i zato mora i dalje postojati pritisak e, na druge elemente kao što je izvješćivanje po pojedinim zemljama, a isto tako e, propisi koji se odnose na poreznu osnovicu. Sigurno ste jutros vidjeli izvješće Oxfama gdje se govori o poreznim oazama i izbjegavanju plaćanja poreza i područjima gdje još moramo djelovati. Što se tiče ovog predmeta hibridnih neusklađenosti, smatramo da je važno preispitati ovaj prijedlog tri godine nakon početka primjene kako bi se osiguralo da ove mjere budu učinkovite i kako bi se istražile potencijalne pravne praznine i doradio tekst. U svakom slučaju smatramo da je ovo važan doprinos. Zahvaljujemo izvjestitelju i drugim izvjestiteljima u Sjeni na odličnoj suradnji. Hvala. Hvala lijepa. Koliko vidim, nitko se drugi nije javio za riječ. Komisija e, ne želi intervenirati. Ole jedan rezime. E, sasvim kratko bih zahvalio svima na odličnoj suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni. E, naš tim je jako dobro surađivao i to je jako važno. Slažem se s onim što je navedeno kontinuirano moramo dorađivati propise i pratiti e, zbivanja i djelovati preventivno. Radio sam u, preventivnom u privatnom sektoru i naravno da svi nastoje smanjiti poreznu obvezu i zato je važno pratiti situaciju i reagirati te prilagoditi zakonodavstvo u skladu sa okruženjem u pojedinim zemljama. Zahvaljujem izvjestiteljima u Sjeni. Hvala lijepa. Glasovanje je za pola sata danas, a na plenarnoj sjednici e, u travnju, drugoj plenarnoj u travnju. E, prelazimo na osmu točku, funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru. Izvjestitelj za mišljenje Doro Klaudijan Franzulica. U ovom trenutku ga ne vidim. Znali klub gdje je? na putu. Što znači na putu? Znači li to stanku? Dvije minute, dobro. Čekamo socijaliste i zato stanka od dvije minute. We Nedostajali ste nam. Izvolite. Prelazimo na osmu točku dnevnog reda, funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru. Izvjestitelj je Doru Klaudijan Franzulica. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju, poštovane kolegice i kolege. Kao prvo zahvaljujem izvjestiteljima u Sijeni na kvalitetnoj suradnji. Franšize imaju važnu ulogu u funkcioniranju jedinstvenog tržišta i razvoju maloprodajnog sektora. Međutim, e, tu se ne ostvaruju potencijali u Europskoj uniji u sklopu e, regulatornog okruženja. Nažalost, e, nedovoljno usklađena primjena ured uredbe eh, 330 iz 2010. dovodi u pitanje učinkovitost sustava. E, kompromisi do kojeg smo došli izrađeni su u suradnji s izvjestiteljima u Sjeni i oni obuhvaćaju većinu otvorenih pitanja koja su sadržana u amandmanima. E, time iznosimo jedinstven pristup e, što se tiče poboljšanja franšize u maloprodajnom sektoru. S jedne strane svi se slažemo da uredba komisije koju sam upravo spomenuo, 330, treba biti jedinstveno primijenjeno u svim državama članicama. Budući da ne postoje informacije o njezinoj primjeni, e, Potrebno je uspostaviti model u državama članicama za podnošenje izvještaja, podnošenje žalbi i podnošenje drugih relevantnih informacija koje dobivaju putem kontaktnih točaka ili drugim putem, a kako bi se pojednostavio postupak prikupljanja informacija o situaciji na tržištu. S druge strane, uvažene kolegice i kolege, komisija treba osigurati putem uredbe uravnoteženu zastupljenost stranaka u sklopu franšize kako bi E, došlo do neovisnog zastupanja zainteresiranih strana u ugovorima o franšizi u e, dobavnom lancu i potrebno je poduzimati mjere kako bi se osnažila organizacija franšize na razini Europske unije i na međunarodnoj razini. Osim toga, E, potrebno je bolje definirati e, normativno okruženje e, za primjenu franšiza, a pritom poštivati radnopravne uvjete i smjernice za usluge, posebno što se tiče smjernica za ugovore o franšizi. Posebice E, provedba uredbe u državama članicama e, treba se preispitati, a istodobno se trebaju preispitati izazovi na tržištu i najnovija zbivanja s obzirom na e-trgovinu i digitalizaciju. Povrh toga istaknuo bih da Europski parlament treba biti aktivno uključen u aktivnosti franšize u maloprodajnom sektoru, a to uključuje i izmjenu direktive o franšizi, a kako bismo imali dosljedniji zakonodavni okvir. I na posljedku, ono što je najvažnije, odnosi se na utjecaj propisa o zaštiti tržišnog natjecanja. Ovo pitanje trebamo analizirati u svakoj državi i članici putem instrumenta procjene kroz Europsku mrežu tijela za zaštitu tržišnog natjecanja kako bismo osigurali pošteno tržišno natjecanje. Na tržištima mora postojati pošteno tržišno natjecanje. E, zahvaljujem vam. I ispričavam se što sam kasnio, trebao sam ugovoriti u 17 sati 50 minuta i odmah sam pisao ovdje sa značne luke. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Na redu su izvjestitelji u sjeni. Indikoga i u ime Pučana. Izvolite. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospodinu Franzuliki na poslu izvjestitelja i ostvarenim rezultatima. Iako su razgovori bili dosta laki, e, budući da su nam polazišta bila slična, naš je cilj bio ukloniti prepreke i opterećenja e, za trgovinu i stoga svi amandmani idu u tom smjeru. E, riječ je o područjima koje je potrebno doraditi i izmijeniti u odnosu na odredbe koje postoje u važećoj uredbi, a pritom moramo uzeti u obzir i pitanje zaštite tržišnog natjecanja. Trgovačka društva rastu i posluju i preko granica i upravo zato moramo imati jedinstveno okruženje na jedinstvenom tržištu i propisi trebaju biti prilagođeni tome. Govorimo o prilagodbi, to ne moraju nužno biti novi propisi. Naprosto bismo trebali poboljšati e, primjenu postojećih propisa. Kao što je izvjestitelj istaknuo, propisi o zaštiti tržišnog natjecanja iznimno su važni i tu postoji e, dvojak značaj. S jedne strane treba zabraniti nezakonite aktivnosti, nezakonite djelatnosti, a s druge strane treba ukloniti prepreke e, u ujedinjenju i jedinstvenoj primjeni na jedinstvenom tržištu i zato je uredna primjena u državama članicama iznimno važna odbor IMCO razgovarao je o slučajevima nepoštene prakse, a to je došlo do izražaja i u kompromisnim prijedlozima. Postoje određene pravne praznine u zakonodavnom aktu, u nekim državama članicama postoji svijest e, o štetnom učinku nepoštene prakse, e, te postoje planovi za uvođenje e, mjera za rješavanje ovih problema. Međutim, postoje velike razlike što se tiče mjera koje se poduzimaju u pojedinim državama članicama i upravo zato mora postojati sveobuhvatan okvir. Nepoštene trgovačke prakse u proteklim godinama su iznimno izražene i raširene i upravo zato e, su potrebne mjere na ovom području. Što se tiče e, strukture teksta i kompromisnih rješenja, moram reći da sam zadovoljna. Suradnja je bila vrlo dobra i optimistična sam što se tiče glasovanja. Hvala. Hvala. Stanislav Osok ima riječ u ime ECR-a. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, panie Hvala vam lijepa. Gospodine predsjedatelju, gospodine izvjestitelju, ovo je vrlo dobro izvješće. Tu se radi o vrlo važnoj temi dakle o funkcioniranju franšize. Mi znamo da ovdje moramo primjerno provjeriti tržište, vidjeti kakva je situacija tu i da moramo vidjeti kakvi su izazovi po pitanju e, klauzula o tržišnom natjecanju i e, odredbi iz ugovora o franšizama. Kada se radi o izravnom uplitanju Europske komisije e, u ugovorne odnose između dva subjekta. Tu mi u klubu zastupnika nemamo jedinstveno mišljenje, ali poljska delegacija misli da ne može podržati ovo izvješće kao takvo, jer time kršimo i e, europsko e, pravo tržišnom natjecanju i zbog toga ne možemo podržati kompromisne amandmane i O. baš e, što se tiče o posljedicama ovoga na tržište franšize. Mislimo da ne postoji nikakav razlog za tome, niti nikakvih posebnih poreznih poteškoća sa sektorom franšiza. Hvala vam lijepa. Liberali su nestali. Gue, njih još nema. Zeleni. Vi danas e, zastupate sve Michael Ryman je izvjestitelj u sjeni u ime zelenih. Ne, ispričavam se, nisam znala za to, ne mogu govoriti u njegovo ime. Ne vidim nekoga drugog eh, iz nekog drugog kluba zastupnika. Tko drugi se nije javio eh, za riječ? Želi li se Europska komisija oglasiti? Yes, please. Da, izvolite. Kratko molim. Da, hvala vam, gospodine predsjedavajući. Mi bi htjeli ponoviti ono što smo rekli malo prije. Eh, ovi problemi u sektoru franšiza ne tiču se prije svega tržišnog natjecanja, no mi smo svakako spremni vidjeti u krugu eh, mreže o tržišnom natjecanju i u razgovoru sa našim nacionalnim partnerima kako se pravila primjenjuju i postoje neki posebni problemi sa sektorom franšiza. Mi za sada nismo ništa čuli od toga, ali sad ćemo takav sastanak i vrlo će nam biti drago to uzeti u obzir u bilo kakvoj budućoj reviziji e, pravila za franšizu u maloprodajnom sektoru, no mi mislimo da se ovo više tiče nepoštenih trgovačkih praksi, što je e, izvan e, samog tržišnog natjecanja i zakona svim u vezi. Hvala. Na kraju ove rasprave predajem riječ izvjestitelju. Doru Klaudijan, izvoli. Uh, Hvala vam lijepa. Ja mogu izvjeriti sve kolege, mi ćemo svakako uzeti u obzir njihova stajališta, no nakon svih rasprava koje sam ja proveo i izmjena gledišta svjesnem u sjeni, mislim da je naše stajalište jasno i da je dobro za sektor franšiza u EU. Hvala. Hvala vam lijepa. Glasat ćemo o ovome 25. travnju, to je dakle u nadležnom odboru IMKO, što znači da mi u našem odboru moramo glasati prije toga i to ćemo i zapravo i sada napraviti. A nema ništa druga, nema medu do glasanja, a rekli smo da ćemo započeti s glasanjem e, za nekoliko minuta, dakle 18.15, imat ćemo malu stanku prije nego što ćemo onda započeti s glasanjem. Ne, dobro, neću napraviti stanku zato što se prevošili javiti. Ne, ali samo želim izdati jedan dvostruk komentar budući nemo vremena. Izvjestitelj u ime socijalista je bio došao na vrijeme. Mi smo završili malo ranije i zbog toga smo se morali ispričati jer on nije bio prisutan u trenutku kada ste vi htjeli započeti sa ovom točkom. A što se tiče e, vremena za glasanje, možda bismo mogli glasati u 6 sati svaki dan, ali zapravo su se koordinatori dogodili kod toga da će to biti u ponedjeljak kako bi se imali vremena doći u Brisel i stoga mislim da bismo se trebali pridržavati tog pravila da glasujemo u ponedjeljak u 6 sati. Iako je zapravo još i bolje kada uopće nemamo glasovanja u ponedjeljak. Da, ali zato evo nećemo sada glasati nego ćemo pričekati 6 sati. A pervanš, ako imaš nekakvih drugih prigovora, imaš uvijek, e, kao što znaš, prilike to reći na sastanku koordinatora. Ispričavam se, ali njemački predsjedatelj uvijek svećeni pravovremeno. Hvala Dragi kolege, možemo započeti sa glasovanjima. Zamolit ću vas da stavite glasačke kartice u uređaj i sada otvaramo glasanje za test. Still three colleagues to vote. Još nedostaje troje kolega, četvero kolega, jedan kolega. Okay. The vote is closed. U redu. Završili smo s testom. U redu. Onda možemo započeti s glasovanjem. Kao prvo moje izvješće o statističkom programu. Sedmi amandman, tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 58. amandman, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 59. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 60. Za? protiv, suzdržani, usvaja se. 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis H, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 10. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 6 za, protiv, suzdržani, provjera, M plus 6, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Činilo mi se da su upućeni protiv. Moja greška. Ample 7 za. Sada. Protiv. Provjera Ample 7. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Kompromis DA za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12. amadman. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis M sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. pol 12 za. Morate okrenuti stranicu. pol 12 za. Protiv. Provjerit ćemo pol 12. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se MPL 13 za, protiv. Provjerit ćemo MPL 13 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis I. Tko je za? Protiv. sudržani? Usvaja se. MPL 17 za protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis EA sa usmenim amandmanom. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Onda glasamo o kompromisu amandmanu bez usmenog amandmana za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. sedmi e, se povlači kompromis EU s usmenim amandmanom. Dakle, prvo usmeni amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis bez usmenog amandmana. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. I onda prelazimo na na MPL 20. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 24 za, protiv, suženi usvaja se. pol 25 za, protiv. Provjerit ćemo Ample 25. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. pol 26 za, protiv, suženi usvaja se. 84 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv, suđani, usvaja se. 87 za, protiv. Provjerit ćemo 87. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 88. Eh, je povučen, 17 za, protiv, suđani, usvaja se. 18 za, protiv, se. Usvaja se 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ample 2 za, protiv, provjerit ćemo. Ample 2, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 32 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 34 za, protiv. 33 se ne razmatra. 34 za, protiv. Provjerit ćemo 34. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ample 3 za, protiv. Povijedit ćemo plus 3, otvorim glasanje. Glasanje je završeno, usvaja se. Kompromis C, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis D, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis E, prvo imamo usmeni amandman, za, protiv, suzdržani, Odbija se kompromis bez usmenog amandmana za protiv suzdržani usvaja se. 48. amandman za protiv suzdržani odbija se. Kompromis F za protiv suzdržani usvaja se. MP4 za protiv Povijedit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis G za protiv služeni usvaja se. Šesti amandman za protiv služeni usvaja se. 56. amandman za protiv služeni odbija se. 57 za protiv služeni odbija se. 20 za protiv suzdržani. Provjerit ćemo 20. amandman u tajem glasanju. Zatvaram glasanje usvaja se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Pomenično glasanje o izmijenjenom tekstu. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. 39, 2 protiv, 4 suzdržana. Pomenično glasanje o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. 43.2.1. I sada moramo glasati isto tako i o odluci da započnemo pregovore sa vijećem prema pravilu 69c. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. 43.02. Izvješće je usvojeno i usvojili smo i odluku da uskoro krenemo u trilog. Prelazimo sada na izvješće gospodina Ludvigsona o hibridnim neusklađenostima s trećim zemljama. Tu imamo postupak e, konzultacije parlamenta. 10 za, protiv suzdržani usvaja se 11, za, protiv suzdržani usvaja se 12, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis A za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv. Provjerit ćemo 15. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 19. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 77. amandman za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 20. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se 23 za, protiv, suzdržani, usvaja se 78 se ne smatra, kompromis B za, protiv, suzdržani, usvaja se 26. amandman za, protiv, Provjerit ćemo 26. amandman, otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 27. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis C za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 85 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 86 za, protiv. Mislim da se odbija, ali provjerit ćemo 86. imamo na glasanje. Zatvaram glasanje. Da, odbija se 87 za, protiv, nisam vidio sve ruke, provjerit ću 87. amandman otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izjednačeno je, dakle odbija se. 31. amandman i 32. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 33. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 34. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 35. za. Protiv? Suzdržani? Usvaja se usvaja se 36 za, protiv, sudržani. usvaja se 37 za, protiv, provjerit ćemo 37. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 38 za. Protiv. Provjerit ćemo 37. Otvaram glasanje. Ne, 38. kaže predsjedatelj. Moja greška, dakle 38. 38. Zatvaram glasanje. Usvaja se da 39. To je kompatibilan amandman za protiv suženi usvaja se. 40 za protiv suženi usvaja se. Kompromis D za protiv suzdržani usvaja se. 44 za protiv suzdržani usvojeno. 45 za protiv suzdržani usvojeno. 46 za protiv suzdržani usvojeno. 47 i 48 za protiv suzdržani usvojeno, 49 za, protiv, suzdržan, EPP e protiv. Provjerit ćemo 49. amandman, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno 50 za, protiv, suzdržano odbijeno. Provjerit ćemo elektronički. 50. amandman. Mislio sam da ste digli ruku malo prekasno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Dobro da smo provjerili. 51 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis E za protiv suzdržani usvojeno. 58 za protiv su, preverit ćemo elektronički 58. Zeleni pokazažite ruke. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 50. 3 se ne razmatra, 59, 64 za, protiv suzdržani usvojeno, 61 i 5 i 62 za, 61 i 5 za, protiv suzdržani usvojeno, 62 za, protiv, provjerit ćemo elektronički, 62, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno odbijeno. 63 i 6 za, protiv, provjerujemo elektronički, glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno, usvojeno. 64 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 65 za, protiv, Provjerimo elektronički glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Odbijeno. Amandman 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 66 za, protiv. Provjerimo elektronički. Čini se da je odbijeno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. 8 se ne razmatra 67 za protiv suzdržani odbijeno. Kompromis F za protiv suzdržani usvojeno. 71 za protiv suzdržani usvojeno. Kompromis G za protiv suzdržani usvojeno. 74 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Glasanje o cijelom tekstu s izmjenama, poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 44 za, 0 protiv. Čestitamo izvjestitelju. izvješće Franzulika. Funkcioniranje franšiza u maloprodajnom sektoru. Kompromis A. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Koordinatori dviju najvećih klubova. Koncentrirajte se. Kompromis B. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 5. Za. Protiv. Provjerimo elektronički amandman 5. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Kompromis C. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis D. Za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Kompromis E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 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis O za, protiv, suzdržani, usvojeno. Poimenično glasanje u cijelom tekstu s izmjenama. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 42 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Čestitamo izvjestitelju. Za kraj. Glasamo o PRIPS. konkretno uredba vrlo dugog naslova koju nećemo pročitati. Predlaže se da glasamo skupno. Članci 1 do 2 od odredbe 1 do, 18, 1 do 11 a doha, H. Ukoliko nema komentara glasamo skupno. Tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. 41 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Dakle, usvojeno je. Svima zahvaljujem. Sljedeća sjednica održava se u ponedjeljak 10. travnja od 15 do 18.30 sati i zatim utorak 11. travnja 9 do 12.30. Svima hvala, sastanak je završen. pa